Bon, mes chers amis. Dobro, dragi prijatelji. Evo, molim vas, smjestite se, zauzmite svoja mjesta. Salut. Allez, allez. Voilà. Parfait. Chers amis, d'abord, euh, nous Dragi kolege, počet ćemo s razminom gledišta s našim povjerenikom Karmenom Belom. Prije svega želim vam poželiti dobrodošlicu, radi se o povjereniku za pomorstvo i ribarstvo. Danas ćemo s njim raspravljati o prioritetima za ribarstvo za 2017. godinu. Ova razmjena gledišta je iz očitih razloga vrlo važna za naš odbor jer nam omogućuje da e, održavamo e, na životu dijalog sa Europskom komisijom. Razgovarat ćemo o prvoj e, polovici mandata i o prioritetima za ostatak mandata. Komisija je upravo usvojila plan upravljanja za Jadran za vas je održivo upravljanje ribolovom na Mediteranu jedan od prioriteta i o tome će se razgovarati 29. i 30. ožujka na Malti na ministarskoj konferenciji kada ćete usvojiti vrlo važnu deklaraciju za održiv ribolov na Sredozemnom moru. Naš odbor isto tako želi znati koji su vaši prioriteti za um, južne i sjeverne zapadne vode. Isto tako još jedna važna tema e, je plavi rast, to je dugoročna strategija za održivi rast u sektoru pomorstva. Dragi kolege, e, prije svega dati ću e, riječ povjereniku, nakon toga koordinatori, molim vas samo tri minute, a nakon toga e, ću dati riječ ostalim zastupnicima na, molim vas, samo jednu minutu. Evo još jednom moram reći da nam je veliko zadovoljstvo poželiti dobrodošlicu gospodinu Veli na odbor za ribarstvo. Hvala lijepa, Alan. I dobro jutro svim članovima ovog odbora. Hvala vam što ste me pozvali na ovu razminu gledišta u kontekstu strukturiranog dijaloga. Kao što je predsjedatelj Alan upravo rekao, mi smo upravo na polovici mog mandata. Pred e, dvije i pol godine predsjednik Juncker me zamolio da se usredotočim na dvije glavne stvari. Prvo je e, provedba ZRP-a, drugo je e, dijalog sa međunarodnim partnerima u upravljanju oceanima. Sada vas želim izvijestiti o napretku koji smo obavili, koji smo postigli od našeg prethodnog e, zastanka i nakon toga se radujem e, razmjeni gledišta. Za početak da vas izvijestim o reformi ZRP-a. U našem posljednjem strukturiranom dijalogu spomenuli smo da reforma ZRP-a će postaviti osnovu i temelj za održivost našeg ribolova. Prošle godine smo nastavili raditi na većoj održivosti. Povećali smo broj i e, opseg stokova koji se mogu loviti na održiv način. Isto tako smo održali na istoj razini e, obveze. E, brzo se približavamo u 2020. godini, ali Mislim da uz ovaj konstruktivni e, dijalog s vašim odborom mislim da ćemo biti uspješni i to na korist ribarstva i ribolova, ali i stokova. Sada moramo nastaviti s našim ciljevima za RPA, moramo usvojiti višegodišnje planove za naše glavne stokove, moramo usvojiti višegodišnje okvire koji su ekološki prihvatljivi i održivi. To dugujemo industriji, ribarima i potrošačima. Baltički plan je usvojen prošle godine, a naš prijedlog za Sjeverno more, za mišoviti ribolov, u ovom trenutku e, je na razmatranju. Taj e, plan upravljanja za Sjeverno more će dovesti znatna poboljšanja u tom području što će svim dionicima omogućiti predvidivost, pogotovo u kontekstu kontekstu ovog zahtjevnog političkog konteksta. Komisija je isto tako upravo usvojila e, prijedlog za male pelagijske stokove u Jadranu. To je prvi plan upravljanja za Sredozemno more i radujem se raspraviti s vašim odborom o tom planu u nadolazećim tjednima i mjesecima. Tijekom ove godine komisija će predstaviti dodatne planove upravljanja za zapadne vode i za zapadni Mediteran. Što se tiče zapadnih voda, do, osmislit ćemo planove za sjeverne i južne zapadne vode. Taj, ti planovi upravljanja za cilj imaju održivo upravljanje stokovima i u tom kontekstu određivanje godišnjih ribolovnih mogućnosti je najvažniji dio ovog zadatka kako bismo do 2020. ostvarili naše ciljeve u odnosu na maksimalni dopustivi ulov. mi smo e, povećali e, maksimalne e, takove, a naša najnovija izvješća o ribolovnim flotama pokazuju da smo generalno u dobroj situaciji. U 2008. godini smo bili u gubicima, a sada u posljednjih nekoliko godina smo došli do većih prihoda na Atlantiku i u Sjevernom moru naše upravljanje je dovelo e, ribarske industrije u bolju formu. Čak i mali sektori pokazuju e, napredak, stabilan napredak, premda spor. Sve ovo su dobre vijesti, dobre vijesti koje pokazuju da održiv ribolov i gospodarski prosperitet mogu ići ruku pod ruku. Planovi upravljanja su se povrinuli za to da se stokovi mogu na vrijeme obnavljati i mi ćemo nastaviti raditi u tom smislu, a Europski parlament ćemo i dalje uključivati i informirati o svemu. Ja sam svjestan da je ribolovna industrija zabrinuta u pogledu vrsta koje ograničavaju ulov a e, kad smo pred dvije godine uveli obveze iskrcavanja, e, bilo je jasno da će primjena toga morati e, značiti da će se svi u sektoru morati potruditi, da će to promijeniti način na koji upravljamo ribolovom. Međutim, su zakonodavci su ugradili alate koji su pomogli industriji da provede obveze iskrcavanja kroz nastavljanje profitabilnih e, gospodarskih aktivnosti. Isto tako, države članice imaju određene mjere na raspolaganju e, kojima mogu postići fleksibilnost, a isto tako u okviru Fonda za pomorstvo i ribarstvo e, imaju različita financijska sredstva na raspolaganju. Isto tako još jedan alat je E, fleksibilnost u odnosu na različite vrste kako bi se smanjio rizik povezan sa vrstama koje ograničavaju ribolov e, zbog kvota. Primjerice samo Danska i Finska su međutim koristile taj alat fleksibilnosti u odnosu na različite vrste. A to se mislim mora promijeniti. Moramo na učinkovitiji način koristiti alate koji su nam na raspolaganju. Posljednji element na koji se želimo svrnuti jeste prijedlog komisije o tehničkim mjerama. U našim e, raspravama prošle godine već sam naglasio važnost tog prijedloga za uspjeh ZRP-a. Naglasio sam potrebu da se donesu razumljiva i jednostavna pravila i da se polako prebacimo na e, sve veću regionalizaciju. E, do danas nisam promijenio svoje mišljenje, a nova uredba o tehničkim mjerama će nam dati fleksibilni okvir da se prilagodimo na lokalni kontekst uz zadržavanje europskih standarda očuvanja. Ovaj prijedlog ne samo da će sektoru dati jasne ciljeve, nego će i nama omogućiti da mjerimo uspjeh u smanjivanju neželjenih ulova su zakonodavci se moraju složiti o finalnoj verziji teksta, ali ja računam na vašu potporu e, da to stavite visoko na popis e, prioriteta. Brzi napredak u pogledu tehničkih mjera je nešto što bih zaista savjetovao u ovom trenutnom kontekstu. Naši ribari se brinu zbog budućnosti kakva ih čeka, posebice zbog e, potencijalnog broja država članica od 27. Znam da u pogledu toga imate brojna pitanja, a pregovori sa Ujedinom kraljevinom neće se pokretati prije aktivacije članka 50. Vama je jasno da ja ne mogu s vama raspravljati eh, potencijalne implikacije Eh, izlaska Ujedinjene kraljevine iz Unije na ZRP i na ribolovnu industriju, sve dok se ne provede takva notifikacija, odnosno aktivacija članka 50. i dok mi ne dobijemo više detalja. Mene naravno interesiraju vaša stajališta o tome i mogu vam eh, potvrditi da je komisija eh, odlučna u tome da će čuvati gospodarski, socijalni i okolišni um, boljitak ovog sektora mi smo na najboljem putu da postignemo ciljeve koje smo si sami postigli, komisija je s time zadovoljna, ali to nije dovoljno. Moramo razmišljati globalno, izvan okvira vlastitih voda i moramo komunicirati sa, sa partnerima širom svijeta. A to me dovodi do drugog prioriteta na koji mm, me je predsjednik Juncker upozorio da su važni za moj mandat. To se radi e, o održivom upravljanju oceanima. Niti jedna zemlja, niti jedna država može, ne može sama uh, uspjeti uh, u tom teškom zadatku. Zato je Europska unija radi sa partnerima na međunarodnoj sceni. U uh, studenom Europska komisija skupa sa visokom predstavnicom Federikom Mogherini svojila je zajedničku komunikaciju o međunarodnom upravljanju oceanima time je određen ambiciozni program za budućnost naših oceana koji će biti sigurni, čisti i e, kojima će se upravljati na održiv način. Ja pozdravljam e, odluku parlamenta da e, objavi mišljenje na vlastitu inicijativu o ovoj komunikaciji. Želim vam i, ovim putem zahvaliti isto na svim, na, suradnji, uspješnoj suradnji koju smo mi vodili prošle godine na ovu temu i mi smo zaista kao Europska unija pridonijeli jačem i boljem održivom upravljanju oceanima širom svijeta i e, počeli smo efikasnu borbu protiv NNN ribolova. E, komisija ima tri prioriteta. Unaprijediti okvir za održivo upravljanje oceanima, zatim smanjiti ljudski pritisak na oceane i stvoriti uvjete za plavo gospodarstvo i treće, poboljšati istraživanje na oceanima i e, raspoloživost podataka. Programsko smo se zacrtali vrlo ambiciozan, zato se nadam da mogu računati na vas i na potporu Europskog parlamenta i u okviru naših napora ja sam e, se ponudio da 5. i 6. E, studenog listopada e, budem domaćin na konferencije o oceanima na Malti. Ova konferencija će rezultirati novim obvezama od strane javnog i privatnog sektora u održivom e, upravljanju i korištenju oceana. Ja isto tako želim da mi e, na vlastit način začinimo tu konferenciju. Geografski fokus bit će malo drugačiji. Želimo e, više naglaska staviti na naše oceane, Mediteran, Atlantik i Indijski ocean. A drugo, želimo proširiti obuhvat. Prije su bile glavne četiri teme, zagađenje, zaštićena područja, održivi ribolov i utjecaj e, klimatskih promjena na oceane. Nastavit ćemo raditi na ta četiri prioriteta, ali isto tako bih u ta četiri prioriteta, odnosno teme, htio ugraditi dva važna pitanja plavo gospodarstva i sigurnosti na moru. Mislim da je ovo jedinstvena prilika za Europsku uniju da Uh, usmjeri rad na uh, očuvanju oceana na globalnoj sceni i već smo usvojili komunikaciju o integriranoj politici Europske unije za Arktik koja se fokusirala na uh, ublažavanje klimatskih promjena i poticanje biološke raznolikosti kroz promociju međunarodne suradnje, ali i lokalno gospodarstvo u tom području. Sa Federikom Mogherini ćemo u Finskoj 15. i 16. lipnja održati događanje na visokoj razini kako bismo pokazali napredak u provedbi strategije za Arktik. Zatim što se tiče sredozemlja, to je e, more koje je našem srcu vrlo blisko. E, na Mediteranu se borimo za održivije ribarstvo, za veću sigurnost i nadzor, a i za jačanje zelenog i plavog rasta. Želim pozvati sve priobalne države da se uključe u novo mediteransko partnerstvo o održivom blavom gospodarstvu. Skupa možemo sredozemno more učiniti sigurnijim i produktivnijim. U našoj razmjeni gledišta prošle godine naglasio sam iskorištavanje, prekomjerno iskorištavanje ribljih stokova na sredozemlju i naglasio sam da to ugrožava budućnost stotina tisuća ljudi čije životi ovise o ribolovu. Postoji e, još uvijek postoji potreba da djelujemo i zato sam na travnju, u travnju prošle godine okupio europske i neeuropske zemlje Mediterana kako bismo raspravili o tome kako da malo odlučnije i kvalitetnije upravljamo Mediteranom. Dogovorili smo da ćemo pojačati napore da se e, ribolovni e, stokovi na Mediteranu oporave. U okviru e, ikata E, mi smo isto tako pojačali napore za očuvanje e, plavore petune i to je dovelo do usvajanja novih mjera. Moramo nastaviti ovaj pozitivni zamah i nastaviti raditi na višegodišnjim planovima upravljanja kako bismo e, ribama u Mediteranu pružili budućnost kakvu zaslužuju. Što se tiče političkog vlasništva, mi ćemo u, na Malti sljedeći tjedan, 29. i 30. ožujka, održati ministarsku konferenciju sljedeći tjedan, dakle, drago mi je da će i vaš odbor imati svog predstavnika na tom sastanku, a i drugi odbori će tamo biti predstavljeni. Tu će biti zastupljeni politički glasovi sa sjeverne i južne obale i to je za nas prava prilika. E, rezultat te konferencije će biti politička deklaracija koja će biti podstrijek bez presedana za aktivnosti i za odlučno djelovanje na ovom području. Ta deklaracija će sadržavati ciljeve za sljedećih deset godina i obveze za e, zemlje sa na obje obale Sredozemnog mora. Naš cilj je da ispravimo situaciju, odnosno da uvjete učinimo jednakima za sve kako bismo unaprijedili situaciju za male ribale, ribare i boriti se protiv NNN e, ribolova i isto tako moramo unaprijediti mjere očuvanja. Isto tako želimo se uhvatiti u koštac sa ljudskim aktivnostima i učinkom na e, ribolovne resurse kao što su zagađenje. Isto tako želimo potaknuti stvaranje radnih mjesta u ribarstvu i želimo omogućiti, omogućiti diversifikaciju u, u odnosu na druge aktivnosti plavog gospodarstva. Isto tako želimo dati potporu našim južnim e, susjedima na Mediteranu kroz e, različite e, ciljane mjere i tehničku pomoć. Kao što vidite, vrlo smo ambiciozni, ali naša politička, zajednička politička volja isto na visokoj razini i tu računam na vaš odbor. Poštovani zastupnici, želim eh, naglasiti važnost jednog posljednog dosijeja o kojemu smo upravo počeli trijalog sa vijećem. Radi se o održivom upravljanju vanjskim flotama. Ovo je vrlo ambiciozni prijedlog koji eh, odražava glavna načela ZRPA izvan Europske unije da bismo eh, imali održivo ribarstvo i izvan naših voda. Eh, ideja je da se zabrani aktivnost plovilima izvan naših voda ako su bili uključeni u nezakonite aktivnosti u prethodnoj godini. Kao što sam rekao, radi se o temeljnim načelima, mi smo svi odgovorni za aktivnosti naših vlastitih flota i Europska unija mora odgovorno raditi i djelovati izvan naših voda ako želimo da se i drugi tako ponašaju. Ja vjerujem da parlament dijeli ovu viziju i ovu misiju i da će se to odraziti u trijalogu. Bilo bi e, veliki napredak kada bismo mi na e, oceanskoj konferenciji Ujedinjenih naroda u lipnju mogli najaviti e, ovaj program. Na kraju Moram vam samo reći da reforme mogu uspjeti ako ih dobro provodimo, a vjerodostojna Europska unija mora prakticirati kod kuće ono što propovjeda izvan svojih okvira. Komisija će nastaviti s vama blisko surađivati kako bismo u tome bili uspješni i budite uvjereni da moja, moja služba i ja osobno će vam na raspolaganju za konstruktivnu suradnju u prošlosti kao što je to bilo u budućnosti. Hvala predsjedatelju, hvala kolege, radujem se vašim komentarima i pitanjima. Hvala Karmenu, hvala gospodine eh, Povjereniće. Zaboravio sam eh, pozdraviti eh, kolege koji sjede pored tebe i sad se ispričavam. Sada ćemo prijeći na raspravu. Kao što sam rekao, svaki koordinator ima tri minute na raspolaganju, a svaki zastupnik jedno. Gospodine Mato. Ne, ispričavam se. E, kolega Marinjo je Pinto mora ranije otići, pa je on htio prvi govoriti. Pa ćemo sada prvo dati riječ Antoniju. E, Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem Gabrielu. Zahvaljujem i povjereniku što je danas ovdje s nama. Kod nas je uvijek dobrodošao i drago nam je što smo ga danas mogli saslušati, pogotovo zato što danas govori o, politici koja je razvijena u području ribarstva u prošlosti. Htio bih postaviti nekoliko pitanja o ime moga kluba pitanja mi je poslao kolega koji ne može biti danas s nama. Povjereniče, svi se slažemo oko toga da je reforma ZRP-a zapravo bila revolucija u politici ribarstva u Europskoj uniji. Ta je reforma bila apsolutno potrebna. Postoje, dakle, velika očekivanja što se tiče rezultata te politike. U ovoj reformi jedna od najvažnijih politika bila je politika višegodišnjih planova. Moj kolega Nils Torvalds bio je izvjestitelj u sjeni Aldea o pitanju Baltičkog mora. Zamolio me da vas pitam što vi mislite o rezultati toga plana? Smatrate li vi, e, povjereniče, da taj višegodišnji plan za Baltik plan e, koji će omogućiti bolju provedbu reforme ZRP-a Što mislite da je vijeće učinilo, odnosno ono što je vijeće učinilo vezano uz ukopni ulov u ovom području, je li to pozitivno ili nije? Jesu li ti ukupni ulovi u skladu sa višegodišnjim planom? To je prvo pitanje. Drugo pitanje tiče se tehničkih mjera. Prije godinu dana povjerenik je predstavio prijedlog za novu uredbu o ovim tehničkim mjerama. Vijeće je već započelo raspravu o tom prijedlogu, međutim u parlamentu mi još nismo dobili važne informacije o toj temi. Smatrate li vi da je to problem? Smatrate li vi da je ova tema problematična ili mislite da možemo nastaviti raspravu o tom dosije o tehničkim mjerama? I tu je još jedno pitanje o e, nezakonitom ribolovu. Boriti se protiv uh, ribolova NNN mm, je nešto što trebamo jačati. Nezakoniti ribolov je zapravo čin piratstva. Nekim subjektima se oduzimaju resursi koji su ipak uh, nešto što pripada svima, dakle moramo ubrzati borbu protiv ove prakse. Hvala. Hvala Antonio. Sada ću dati riječ Gabrielu Matovu. Hvala, predsjedniče. Povjereniče, Rekli ste da se tijekom dvije i pol godine mnogo toga dogodilo, došlo je do mnogih pozitivnih promjena, a te su promjene započele sa mnogo ambicije i došlo je do mnogih promjena promijenili su se odnosi sa Europskim parlamentom, a to je pozitivno. Ja se slažem s onim što ste vi rekli. Dakle, e, unutar tri minute koliko sam dobio, usredotočit ću se na neke specifične mjere. Tu su sada tehničke mjere i nadovezat ću se na ono što je rekao Antonio, a naravno u ime komisije vi ćete nam dati svoje viđenje. Ali što se nas tiče, mi se sjećamo da je tu došlo do četiri ili pet glavnih rasprava i doći tjedan ćemo se susresti sa subjektima toga sektora. Dakle, mnogo je toga postignuto do sad. Istina je, možda bismo trebali dobivati više informacija, ali svaki klub imao je mogućnost poraditi na tom pitanju, mogli smo ulagati amandmane, mogli smo držati govore i tako dalje. Dakle, mi ćemo pokušati privesti kraju naše aktivnosti uz poštivanje zadanih rokova. Još jedno pitanje koje ste vi spomenuli predsjedniče je pojednostavljenje. Mi o tome mnogo govorimo, to je ključno za tehničke mjere. Međutim, moramo također reći koji je doseg tog pojednostavljenja, a koji je doseg pak regionalizacije. Mi radimo na tomu, već smo se sastali sa e, općim tajnikom i ja sam izvjestitelj za tehničke mjere. Ako se ta reforma ne bude provela, ako to ne budemo proveli zajedno, mislim da ćemo biti na gubitku. Što se tiče planova, mi smo ih izglasali pozitivno, mi svi imamo istu liniju, radimo sa istim ciljem. Planovi su predstavljeni, sada ih imamo, e, sada se priprema plan za Jadran. Drugi planovi su već realizirani. Moramo što brže djelovati zato što što se tiče ZRP-a i tehničkih mjera, regionalni planovi su najbolji mogući instrument upravljanja. Što se tiče sporazuma oko ikata, ne slažem se s komisijom e, u pogledu plavopernajne tune mi smo se trebali e, baviti obranom e, tih kvota za plavoperenu tunu zato što smo imali znanstvene podatke koji su nam ukazivali na to da smo mogli povećati kvote zato što e, planovi oporavka nisu dobro funkcionirali. Ali bili smo dosta oprezni sa sabljarkom. Dakle, možda sada možemo nešto promijeniti. Nadam se da ćemo e, na sljedećem sastanku vidjeti kako će komisija inzistirati na tomu i moramo jasno reći da komisija može dati potporu znatnom povećanju ovih kvota zato što je plan oporavka bio prilično uspješan. To je to od mene. Mi smo glasovali za sporazume povjereniče. Međutim, postoji još jedan novi sporazum koji je ključan za Europsku uniju. To je sporazum sa Marokom. Uvijek imamo tu nepoznanicu. Znamo da je došlo i do nekih presuda. Ali potrebno je dogovoriti se sa Marokom. Što se tiče Mauritanije, sve je dobro prošlo, sada se trebamo okrenuti drugima za sporazume što se tiče vanjskih flota. To je sad posljednje što ću reći. Izvješće je sada napisano, ne kažem da se slažemo 100%, ali vi ste spomenuli sankcije. Sankcije su u redu, ali ne duple sankcije. Hvala. Hvala, Ricardo Serao Santos. Eh, Hvala, predsjedniče. Ja se također želim zahvaliti povjereniku Veli zato što je danas s nama. Žao Mašado Aguilar je naš e, e, generalni direktor. Zahvaljujem i njemu što je danas s nama. Imamo pre malo vremena na raspolaganju kako bismo se dotakli svih pitanja koji su ovdje važnije. Ali akvakultura je prvo što je važno. Nadamo se da ćemo moći ostvariti napredak u ovom području Europi. Ovo je važan sektor što se tiče sigurnosti prehrambenih proizvoda. Međutim, tu postoje neke e, crne strane. Nedavno sam e, čuo znanstvene podatke prema kojima se neki, neke ribe pretvaraju u riblje brašno i koje se onda koristi u poljoprivredi i ne samo u poljoprivredi, ne koristi se samo za stoku, nego se koristi i za hranjenje peradi i svinja. Moramo biti sigurni da svi uključeni dionici mogu e, računati na sigurnost u ovom području. Ipak imamo premalo informacija o tome. To bi moglo negativno utjecati na čitav sustav. Znamo da je došlo na svjetskoj razini do velikog ulova ovakve ribe i 90% smanjenog ulova tiče se jedne vrste ribe koja je visoko kvalitetna što se tiče prehrambenih vrijednosti. mnoge ribe koje se ovako ulove nakon toga se ne iskorištavaju Smanjenje broja primjeraka visokokvalitetne ribe je stvarno znatan fenomen u Europi. Dakle, pitam se, hoće li komisija nešto poduzeti u tom pogledu? E, imajmo na umu, na primjer, e, ribu koja se iskrcava. To bi to također moglo biti rješenje. Što se tiče malog ribolova, pogotovo u najudaljenim područjima, ovdje imamo veliki pritisak. Periferna područja su daleko od središta, kao što znamo. Obično su ta područja okružena morem, imaju jako malo kopna. Tamo e, imamo velike socijalne probleme, na primjer nezaposlenost Postoje e, ograničena financijska sredstva i ne postoji mogućnost e, zamjene starih brodova novima. Jer kad bi došlo do toga, pomogli bismo ribarima. Zbog ovih poteškoća ribari su još udaljeniji od središta Europe, a onda se čudimo zašto u nekim sektorima dolazi do ulova pomoću nekih industrijskih alata. E, bez ovakvih intervencija e, mogli bismo imati velike poteškoće u tom sektoru. Na primjer, u mojoj regiji e, ulov tune je najvažnija branša u preradi ribe. Sljedećih mjeseci će doći do još jednog sastanka ikata u Madridu ali treba vidjeti što će se tada odlučiti. Vrlo često se koncentriramo na biorazgradivosti, na e, usputni ulov, na efikasnost ribolova, ali ne govori se o ključnim pitanjima. Mi ipak želimo da se govori o drugim problemima, na primjer o problemima tuna. Hvala Peter Vandalen za EKR. Peter Van Hvala, ja predstavljam Petra Vandalena. Dobar dan, povjereniče, drago mi je što vas ovdje vidim. Idući tjedan ćemo razgovarati o eh, ugovoru iz Rima, a naravno još nije pokrenut eh, članak 50 i tek tada ćemo moći razgovarati o promjenama u ostatku Europe. Mislim da je važno da o tome razgovaramo redovito, zato što industrija eh, ribolova treba biti uključena u tu raspravu. E, plan za Sjeverno more je jako važan, to ste vi rekli, ali postoji drugi prioriteti, druga mora koja bi trebala biti važna i Brexit će sve to zakomplicirati. I još jedno pitanje, e, jasno je zašto postavljam to pitanje. Možete li objasniti kako će države članice moći odlučiti ne biti uključene u ZRP danas i je li moguće da država članica koja traži članstvo Europskoj uniji da ne uđe u e, ZRP i ne sudjeluje u tome. Hvala Jan. To je bilo pitanje koje nije trebalo postaviti, ali bilo je sva sreća vrlo kratko. A sada dajem riječ e, Linei Engstrom. Hvala predsjedniče, zahvaljujem povjereniče što ste došli k nama. Uvijek nam je drago što možemo raspravljati s vama. Zahvaljujem na ovom uvodnom govoru koji stvarno cijenim. Ova je važna godina, godina oceana. Prvi put imamo održive ciljeve razvoja za oceane. E, I cilj broj 14 je jako važan zato što se komisija koncentrira na borbu protiv NNN ribolova. To će biti prioritet za predstojeću konferenciju jer prije Malte u listopadu e, biti ćemo na UN-ove konferenciji u Yorku. E, projekt Europske unije je jako važan i zato je uredba koju ste vi spomenuli važna. Ona stvarno pomaže u kontroli i provedbi u mnogim državama. U ponedjeljak bismo mogli stvarno pročitati u medijima o prvim slučajevima na Tajlandu, o prvim presudama, o šest e, subjekata koji su dobili presudu zbog e, krijumčarenja ljudi i svi mi koji smo pratili to pitanje iz odbora Peš e, znamo da su tu izazvani jaki osjećaj ova vrsta pristiska je nešto što možemo nametnuti drugim državama jer kroz borbu protiv NNN ribolova a i u drugim sektorima možemo pokazati koliko nam je to važno. Što se tiče drugih država, one također moraju um, imati uh, zakone koji će izbjeći to da se na njihovom tržištu nađu proizvodi dobiveni NNM uh, ulovom. Pitanje koje sam htjela postaviti je transparentnost i povećanje transparentnosti u ribarstvu. Jedan od razloga zašto nas kritiziraju u EU jest e, to što nedostaje transparentnost. Mnogo je jednostavnije e, znati što radimo u udaljenim vodama i što druge flote rade u tuđim vodama ako imamo dobar sustav. Sudjelovati u inicijativi za transparentnost je jako dobro, ali mislim da moramo učiniti i nešto više i to brže. Komisija mora poticati transparentnost u ribarstvu. Tko ribari, koliko se lovi ribe, zašto i tako dalje. Zato trebamo kvalitetne inicijative. Mislim da bi ovo moglo biti vrlo zanimljivo za raspravu i ovdje i na Malti. Kao što ste rekli, e, suštinski principi su važni u procesu e, održivog razvoja vanjskih ribolovnih flota. E, pozdravljam proces i nadam se da ćemo imati vašu podršku u tom dosjeu. Hvala. Hvala. Linija je gospodin Valesa. Hvala. Povjereniče, htio bih govoriti o Svalbardu i o Snježnoj Rakovici. Kao što znate, e, postoji pravo na jednak e, pristup ribolovnim resursima u Špitsbergenu. Kao što znate, to su potpisale mnoge države. E, sada vidimo da dolazi do prisvajanja ribolovnih resursa u tom području i dođe do preferencijalnog tretmana Norveške koja ne poštuje odredbe međunarodnog prava. Zbog toga dolazi do bankrota u ribarstvu i mislim da bi komisija trebala djelovati odmah zato što ovo pitanje e, se mora riješiti, moramo imati jasan signal od vas osobno. Nadam se da ćete nešto poduzeti i poduzeti sve potrebne koreke kako bi došlo do sporazuma i dogovora s Norveškom jer situacija teška i osobe će izgubiti sve svoje prihode. Hvala. Hvala Jaroslav. Nakon nas sljedećeg kolege će povjerenik odgovoriti. Hvala. E, hvala vam na ovom što ste sada rekli i na odličnoj suradnji u ovim proteklim godinama. Zaista se vrlo fair, transparentni i podržavam ovo što su upravo rekli koordinatori. Posebno Gabriel Mate. Što se tiče ovog višegodišnjeg plana za upravljanje vrstama, moramo e, brže napredovati nego što je to bio slučaj do sad. Istina je da je do 2020. bi se trebale ti maksimalni održivi e, prinosi ispoštovati, ali mi trebamo imati e, bolju infrastrukturu e, na, obalu, na obali i upravo o tome će poslužiti sredstva iz EFSI-a. Dakle, važno je lučka infrastruktura, E, veća ulaganja u sve to, mladi ljudi nemaju posla, kako im možemo ponuditi alternative upravo kroz to? I naša suradnja e, kroz agenciju e, Frontex i kroz EMSU i naravno Europska agencija za kontrolu ribarstva u Vigu. Hoćemo li dobiti više sredstava za ta tijela kako bismo mogli bolje pratiti e, putovanja e, migranata i izbjeglica kroz pomorske rute. Hvala Werner. Sada predlažem e, da povjerenik Vela odgovori na ovaj prvi dio pitanja, pa ćemo prijeći na drugu rundu. Hvala Alen. Pokušat ću odgovoriti pojedinačno mada bilo je nekih e, komentara koje su kao zajedničke prirode. Prvo ću nešto reći o ovim planovima za upravljanje. Mislim da zaista trebamo kvalitetne planove za upravljanje i to što je prije moguće. Zašto? Zato što, kao što je on rekao, 2020. nam se bliži i kada govorimo o tom nastanju da brže napredujemo na radu na nekim dosijejima, kod nekih dosijeja koje sadrže tehničke mjere možemo brže to učiniti, ali mi moramo zaista brže raditi na svim dosjeima zato što 2020. se približava i kroz ove planove upravljanja možemo poboljšati situaciju sa obavezom iskrcavanja, regionalizaciji i tako dalje. Tu je također bilo jedno pitanje o Baltiku i pitanje da li će to zaista uroditi plodom, e, je li to sve u skladu sa svim drugim propisima. Da, kao što se sjećate, Baltički plan je usvojen prošle godine. Radilo se o značajnom koraku naprijed, zato što je to bio prvi plan. Nadam se da će uroditi plodom i siguran sam da će tomu biti slučaj, ali morat ćemo e, i za pet godina ponovno procijeniti taj višegodišnji plan i moramo vidjeti možemo li možda ga evoluirati i prije tih pet godina. Na to se ne preporuča zato što vam treba barem e, da imate podatke za trogodišnji period da vidite kako taj plan napreduje. Moramo također e, postići napredak i na e, drugim planovima. Imamo i taj višegodišnji plan Postavljeno bi pitanje vezano za Europsko vijeće. Mislim da će oni uskoro osmisliti taj e, opći pristup i mi se nadamo da bi vaš odbor mogao glasovati o izvješću Rodost negdje u lipnju i, i onda će u jednom momentu e, se e, usvojiti taj opći stav Govorimo o Sjevernom moru, radi se oko 20 pridnenih stokova i 600 tih stokova se već love u okviru e, maksimalnih najvećih održivih prinusa. Dakle, više se radi o tome nego o prilovu, stokovima koje su u prilovu. spomenuto je Jadransko more, to je veoma važna E, važan višegodišnji plan jer to će biti prvi takav plan za sredozemlje. I sredozemlje je blisko mome srcu, ali moram reći da je sredozemlje regija koje mi zaista izaziva najveće glavobolje. Zato što oni uvijek govore mi smo drugačiji, mi smo drugačiji, a ja im stalno govorim da, bilo bi zgodno da ste različiti na jedan pozitivan način, ali nije baš lijepo ako ste različiti na jedan negativan način. Znači moramo nastojati biti različiti, ali da budemo, ako ne bolji od drugih regija, barem isti. I ima i to nekih pogrešnih svačanja, posebno na sredozemlju. Mislim da trebamo promijeniti mentalitet, trebate promijeniti taj mentalitet eh, da kad se govori o malom ribarstvu, da je to jedini održivi način e, ribolova. I kad se govori o malom ribarstvu, onda oni misle da e, bi bilo dobro da nalijepe tu etiketu i da onda budu iz, izuzeti od svega. Moramo tu promijeniti situaciju. Ako je malo ribarstvo zaista najodrživije, onda kada usporedimo Atlantik sa Sredozemnim morem, na Sredizemnom moru 80% ribarstva je malo ribarstvo i ako je on zaista održiv, taj oblik ribarstva, ja bih onda očekivao da bi Sredozemno more moralo biti najodrživija regija, zato što 80% e, ribolova je mali ribolov. Slažem se da trebamo to podržati i mi zaista podržavamo malo ribarstvo, ali kada govorimo o malom ribarstvu mislim da trebamo zaista e, da to treba zaista biti malo ribarstvo. Jer evo ja kad idem naokolo razgovaram sa ribarima i oni otvoreno sa mnom razgovaraju zato što im ja objašnjavam odakle ja dolazim zapravo. Ali kako ja mogu shvatiti da kad mi ribar kaže ja sam mali, ja sam mali ribar, zašto? Zato što nemam jednu ribaricu koja je 36 metara, ali ne, ima tri ribarice od 12 metara. Jedna je registrirana na njega, jedna je registrirana na njegovog sina koji studira e, pravo, jer treći je na ženu i tako dalje. Znači moramo biti fair i moramo reći bobu boba, popu pop, mi ćemo nastaviti imati malo ribarstvo, ali nije u redu reći E, nije u redu situacija gdje malo ribarstvo se iskorištava sve e, blagodati, a ne poštuje pravila. I tu raspravu sam imao i prošlog tjedna kad sam bio u Zadru gdje sam razgovarao sa razgovarao sam o planu e, za Jadransko more. Prošla veljača je usvojen zaista se bio dugi proces konzultacije. Europski parlament je sastavio izvješće na vlastitu inicijativu, to je predstavljeno vijeću i nadam se da ćemo o tome razgovarati uskoro. Dakle, govorimo o e, dva stoka e, koja su pretjerano izlovljena, to su inčuni iz e, srdele i svrha plana je da se olakša obaveza e, za iskrcavanje, dakle postojeće mjere u Jadranskom moru, e, mjere DG FSM-a i nacionalne mjere se zasnivaju e, na naporu, a ne na ulovu. I stvarnost je da ako vi kažete hoćete, da hoćete smanjiti za 20% broj ribarica, to ne znači da će biti smanjen mortalitet e, riba za 20%, jer preostali brodovi još uvijek mogu loviti više ribe. Baš kao kad kažemo e, imamo lovostaj od tri mjeseca, ali kada završe lovostaj, brodovi izlaze van i love jednako količinu ribe, ako ne i više. Znači moramo biti vrlo jasni, vrlo pošteni prema nama i prema našim ribarima za njihovo dobro vlastito. Ribari na sredozemlju imaju određenih bojazni oko tog prvog plana za Jadransko more. Zašto? Zato jer su oni protiv e, usvajanja takova i oni su protiv toga da se uvode dodatne kontrole. No kako možemo mi reći da takovi ne funkcioniraju mm, u sredozemlju? Ne, takovi su drugačiji jedino ribarstvo gdje smo uveli takove e, na e, Mediteranu je za tunu. Znači to je jedini tak i to funkcionira. Zato što sada ribari nam kažu, prvo smo imali problem jer nije bilo tune, a sada imamo toliko tune da tuna jede svu drugu ribu. To znači da smo zaista postigli napredak sa takom. Kako onda možemo reći da takovi ne rade? Dakle, pokušava mi ih se uvjeriti, reći da je potrebno da budemo svi ozbiljni. To nije nikakav moj interes. Ja za dvije godine se vraćam na Maltu, a to je u interesu budućih generacija ribara. Ako pretjerano izlovljavamo neke e, stokove danas, e, mi ne posuđujemo od budućnosti, mi krademo od budućnosti. Mi krademo od naše djece i naših unuka. I ja ne želim biti suučesnik u takvom e, zločinu, takvoj politici. Dakle, što se tiče Jadranskog mora, nadam se da i tu postižemo određeni napredak. Što se tiče tehničkih mjera, mislim da je Mato također e, spomenuo to, da napredak je postignut, ali moglo bi se i više postići. Mislim da je spomenuti Brexit, no važno je da se to riješi i prije Brexita, zato što nije u interesu niti Evropske unije, niti u Velike Britanije da nemamo jednake uvjete za sve. Ne možemo imati dva režima na istom području. Tako da je u interesu i jedne i druge strane da imamo e, iste uvjete za sve. Što se tiče e, NNN-a, slažem se sa e, kolegama Angstrom i tako dalje. NNN je tu da se, e, to jest uredba je tu da se bori protiv toga i da se promiče održivo e, ribarstvo, ali što se tiče NNN-a mi moramo djelovati interno u našim vodama, ali i izvan voda Europske unije. Dakle, važno je da se borimo protiv NNN-a i interno i izvan teritorijalnih voda. Govorili smo o strategiji za oceane, NNN e, je dio toga, odnosno borba protiv NNN je dio toga i mi zaista želimo e, poboljšati pomoć koju pružamo zemljama, već preko 50 zemalja surađujemo s njima i pomažemo im e, da oni izgrade kapacitete za borbu protiv NNN-a. Također se pokušavamo boriti ne samo kao Europska unija, nego pokušavamo surađivati sa SAD-om, tako da e, kad, se zemlje, kad zemlje dobiju žuti karton, velika je razlika ako mi e, zemljama kažemo nećete moći izvoziti u Europsku uniju, ali ako im kažemo nećete moći uvoziti niti u Europsku uniju, niti u Ameriku, onda e, to ima velik učinak. Primjerice s Kinom smo napravili e, jednu radnu skupinu za NNN Europske unije, dakle Kine, koja se već jednom sastala prošle godine. To kažem samo zato da vam ukažem na to da zaista nastojimo e, povećati e, svoje napore na tom planu. Spomenuta je regionalizacija, mislim da je to veoma važno, dakle da se nastavi sa regionalnim inicijativama, jer na kraju svega oni znaju gdje su problemi i oni mogu osmisliti rješenja i mislim da je veoma važno upravo to, zato što kada kažemo zemljama članicama e, morate sudjelovati u procesu donošenja odluka, onda ne očekujemo da će oni sve proslijediti natrag nama. Što se tiče ikata, i gluna, odnosno sabljake i plavoperajne tune. Što se tiče plavoperajne tune, ja se zaista nadam da oni ribari koji su se do sad morali žrtvovati, da će sada E, izvući korist. Mi smo dobili e, znanstveno mišljenje u srpnju i već je došlo do sporazuma da će se za 20% povećati kvote za tune, e, a za malo ribarstvo ta kvota bi se trebala povećati još i dalje. I ne mogu ništa obećavati E, mislim da su znakovi dosta obećavajući. Naravno, komisija zajedno sa zemljama članicama će razmotriti koji će biti sljedeći korak vezan za blavo perenu tunu, posebno da se e, riješi problem malog e, ribarstva. Što se tiče sabljarke, odnosno igluna, to je jedna simbolički vrlo važna riba koja e, također e, se smanjuje njezin broj i mi u Europskoj uniji imamo veliku odgovornost jer 75% ulova e, sabljarke u sredozemlju otpada upravo na zemlje Europske unije. Mi imamo odgovornost zato što mi lovimo 75% te ribe i imamo također odgovornost prema našim ribarima zato što oni ovise o tom stoku jer ako ostanemo bez tog stoka to će biti velik eh, problem. I ono što se predlaže na ikatu, mislim da to nije neka velika stvar, dakle kada kažemo da prije 2018. neće biti promjena, a onda će biti 3% smanjenje do 2021. Eh, znači 4-5 eh, godina. 3% nije velik postotak, a znamo da će rezultat toga biti oporavak ovog stoka. Mato je također spomenuo Maroko e, što se tiče SFP-ova. To je veoma važan aspekt e, našeg e, ribolova. 14. srpnja sljedeće godine ističe naš sporazum s Marokom. U Agadiru i u Maroku sam se sastao sa nadležnim ministrom i mogu reći da su razgovori bili pozitivni i Evropska unija i Maroko žele početi e, razgovore o, o produženju tog ugovora, no moram biti otvoren veći reći da ipak postoje neke neizvjesnosti, jer kao što znate imamo e, dva predmeta pred sudom. E, jedan je visoki sud, vrhovni sud Velike Britanije gdje još nije donesena presuda i drugi je predmet Polisario, no tu nisu e, donesene još presude i obje strane žele nastaviti s radom. Što se tiče SFP-a, radimo i sa Mauritanijom, Gvinejom, Bisao, Gabonom, Mozambikom, e, Komorskim otocima i tu ima dosta velik interes. E, želi se raspravljati o SFP-ovima sa tim zemljama kao i sa Ganom i Tanzanijom. Što se tiče ove e, vanjske e, flote, e, zahvaljujem kolegici Angstrom na onome što je ona učinila mm, na ovom odboru. Mislim da je veoma važno da stavimo tu klauzulu po kojoj možemo povratiti kontrolu. Dakle, da ako zemlja članica ništa ne čini, onda će to učiniti komisija. I ta potreba da moramo razmatrati e, brodove i operatere koji će dobiti licence. Znači oni moraju nam pokazati da ako se pokaže da nisu pravi e, operateri onda ćemo moći povući licencu i zemlje članice bi zbog toga što nema protokola mogle nešto učiniti same. što se tiče transparentnosti, ova baza podataka koju je već e, kolegica Angström spomenula. A što se tiče malog ribarstva, mislim da tu ima puno toga što možemo učiniti zajedno kako bismo dali podršku malom ribarstvu, ali i također da dobijemo povratne informacije oko toga kako možemo pomoći malom ribarstvu ako nemamo podataka gdje love ribu, koliko li ribe love, što love? I mislim, moram zaista reći da postoje ulovi koji nisu prijavljeni zato što su ilegalni, ali što se tiče podataka, čak i ona riba koja je zakonito, legalno E, ulovljena ali nije prijavljena, znači ona nam e, onda pokvari prikupljanje podataka. Što se tiče akvakulture, Santa su potpuno se, se slažem s vama, ovo je veoma važan e, sektor, moramo nastaviti poticati ne samo akvakulturu, nego održivu akvakulturu, čak i zato što mi zapravo oko 60% onoga što nam je potrebno, dakle riba, uvozimo i mislim da je to jedan od e, pet e, šansi koje smo mi identificirali u Europi. Dakle, akvakultura je jedna od njih. E, a što se tiče divljih riba kojima se hrane uzgojena riba, mislim da se to promijenilo. Danas akvakultura se hrani, odnosno pola akvakulture su e, školjkaši, dakle uopće se niti ne hrane ribom i postoje druge e, alternative za prehranu i znači danas je to više manje jedna trećina prema jedan. Što se tiče transparentnosti, da i bilo bi interesantno da se nastavi e, sve to raspravljati, a što se tiče Brexita, moj jedini komentar o Brexitu je neovisno o tome da li nas je 28 ili 27, e, ciljevi e, ZRP-a će ostati isti. Ono što ja očekujem je da, budući da je Velika Britanija imala aktivnu ulogu u reformiranju ZRP-a, da će e, onda oni iste te vrijednosti primjenjivati i da neće sada promijeniti te vrijednosti koje poštuju samo zato što su izašli iz Europske unije. Što se tiče snježne rakovice, to pitanje je veoma važno. Sa latvijskim vlastima i norveškim vlastima sam razgovarao o tome. Mi znamo da zemlje članice koje su potpisnice Pariškog ugovora imaju određena prava. Kao što sam rekao, ovo je važna industrija. Ono što ja mogu reći je da i Norveška i Europska unija žele da se postigne rješenja koje neće ići na štetu naših stavova, naših položaja. E, moji kolege, uključujući Žoa, e, smo imali jako pozitivan sastanak sa norveškim pandanima desetog dakle u petak što se tiče ribara. Također sam e, ponudio svoje usluge da vidim kako bismo im mogli dati podršku u ovom prijelaznom razdoblju. Slažem se da trebamo zaista ići naprijed zato što 2020. je iza ugla. I e, što se tiče FC-a, ja bih htio možda da FC zaista daje veći e, doprinos plavom gospodarstvu, ali neki, e, neki projekti E, koji su dobili odobrenje da se financira iz EFSI-a, dakle e, to su jako kvalitetni projekti. Hvala, sada ćemo prijeći na drugu rundu pitanja i odgovora. Izvolite kolega. Hvala. Ja ću biti vrlo kratak. E, uredba iz 2009. E, o kontroli ne funkcionira. Kada ćemo dobiti novu uredbu? A zemlje koje su manje disciplinirane su stvorile mm, reperkusije i na druge zemlje, pogotovo kad se radi o dvostrukim sankcijama. O tome je Gabriel Mato govorio. Druga tema je Brexit. Jučer se održao Savez e, Europskog ribarstva koji uključuje devet zemalja. Mi smo e, ustanovili da e, u pogledu Brexita ribarstvo Europske unije, odnosno ribarstvo Ujedine kraljevine je integrirano u europsko, a to važi i za ostale industrije. Merci beaucoup, euh, Paco. Merci d'avoir été vite. Hvala. Klara Aguilera. Hvala. Hvala, gospodine povjereniče. Priznajem da meni je nasmijala vaša anegdota o sredozemlju. Ja dolazim sa sredozemlja i ne sviđa mi se da prenosite takvu sliku o um, ribarima. To vam kažem uz dužno poštovanje. naravno, vi tu ulažete ogromne napore i e, neusporedbu u odnosu na vašeg prethodnika, ali molim vas nedopustivo je da širite takvu sliku o e, ribarima na sredozemlju, niti o bilo kakvim e, drugim ribarima. To jednostavno nije korektno i to ne odgovara stvarnoj situaciji. U svakom slučaju slažem se da je potrebno donositi odluke, poduzimati mjere za sredozemlje nekim zemljama i područjima više nego drugima. Ali o sljedeće me zanima. Suradnja sa zemljama e, na sjeveru Europe je vrlo važna. Ali e, znam da radite na suradnji sa E, ne europskim e, zemljama Mediterana i mene zanima što ste konkretno postigli sa Tunisom, Marokom, e, to je važno. A zatim fleksibilnost stokova u općoj uredbi je isto nešto što me brine. Posljednje pitanje, gospodine predsjedatelju što je sa obvezama iskrcavanja nakon e, reforme. Imam osjećaj da te obveze iskrcavanja provode države članice, ali ne sve. Neke zemlje malo kasne. Hvala, hvala Klara, dao sam ti malo više vremena, zato što si prvo e, dala jednu primjedbu, ali mislim da je to zapravo trebalo doći na drugom e, Eh, odnosno mislim da si trebala sa dozom rezerve trebala uzeti eh, to što je rekao eh, povjerenik, on je smalte i nikako nije htio ni podaštavati ribare sa sredozemlja. Sada Ulrike Rodus. Hvala. Ja sam vrlo zadovoljna što ste danas e, ovdje i moram reći da sam zadovoljna sa suradnjom koju smo do sada imali s komisijom. Što se tiče plana za Sjeverno more, na odboru ćemo glasati o tome u lipnju. A taj plan o Sjevernom moru nam je potreban za pregovore o Brexitu, jer bez tog plana e, upravljanja bit ćemo u slabijem položaju. A sada imam jednu molbu. Što se tiče vanjske dimenzije, mislim da svi zajedno obavljamo dobar posao i krajnje je vrijeme da to obznanimo, da, da to učinimo vidljivim i da pokažemo da u pregovorima pokažemo da ljudi neće morati bježati iz svojih zemalja ako će imati radna mjesta e, kod kuće. E, I zato mislim da e, možemo dati primjer drugim politikama, drugim područjima. Sljedeći govornik, hvala povjereniče što ste došli ovdje. Imam e, pitanje o tehničkim mjerama. Tome ste posvetili samo jednu rečenicu, a radi se o rezoluciji o e, obvezama iskrcavanja Međutim, niste dali jednoznačan odgovor. Puno se istraživanja provodi. Nadam se da ćete reagirati na pozitivan način, zato što ribari su dosta pesimistični odnosno na to što se sada događa. Što se tiče planova upravljanja, hoćete li uključiti velike multinacionalne vjetroelektrane. Vidimo puno subvencija, isto tako da je od strane Europske unije za vjetroelektrane u Nizozemskoj, a naši ribari ne mogu odlaziti na Dogger e, Bank. A to je dio našeg nasljeđa. Mislim da moramo biti oprezni. Govorimo o zdravoj hrani Eh, riba je najzdravija hrana u kojoj nema antibiotika i mislim da zato moramo eh, paziti na ravnotežu. U Nizozemskoj eh, u poljoprivredi imamo različita pravila za male i velike aktere na tržištu. Možda bi to trebalo vrijediti i za ribarstvo. Hvala povjereniče. Evo imam dva pitanja. Što se tiče ukupnih dopuštenih ulova i kvota, s jedne strane pravo na ribolov stvara diskriminaciju među državama i unutar država i unutar raznih država između raznih branša ribolova. Zanima me mm, hoće li komisija nešto učiniti u tom pogledu E, postoji li neka nastojanja kojima bismo mogli korigirati ovu situaciju. Što se tiče onečišćenja vode, ova situacija je zabrinjavajuća jer utječe na razmnožavanje vrsta, pogotovo onih koje su bitne za ribolov. Što će komisija poduzeti u tom pogledu? Hvala.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 hvale. U mom izvješću o Sredozemnom moru ja sam uključio kao mogućnost mjere očuvanja e, Mediterana riječ kvote. To je samo mogućnost, ponavljam. Svi klubovi, pučani, socijalisti, ECR, tražili su da ja maknem ovo upućivanje na kvote. Dakle, kvota je tabu tema i za e, zastupnike koji su ovdje u odboru za ribarstvo, a ne samo za ribare. Postoji portugalska studija o posljednje tri godine o podacima koje nam je dala Europska komisija i kojem piše da kvote ne samo za sredozemlje, koje bi trebale biti u skladu sa ukupnim e, naporom, nisu usklađene. Imamo ukopni dopušteni ulov koji je bio u skladu sa maksimalnim održivim prinosom, ali to nekoliko godina poslije toga više ne idemo li mi zapravo prema cilju ZRP-a do 2020. godine postignemo e, maksimalni e, prinos e, kako je to bilo dogovoreno. Hvala Marko, Veronika. Hvala. A više nije ostalo puno toga za reći. Što se tiče sredozemlja, već ste odgovorili, nastavit ćete s radom. A isto tako govorili ste o stokovima i rekli ste da još jedan dio sektora ne poštuje resurse. Međutim, potrebno je uzeti u obzir i klimatske promjene i zagađenje. A kad se radi o malom e, ribolovu, e, njega treba nastaviti braniti, i to ste vi e, rekli, ali na temelju tehničkih mjera treba pružiti potporu tom sektoru, a kao što je rekla kolegica Agiljera, na sredozemlju zaista postoji jedan problem, a to je da je većina voda, na, odnosno određeni dio voda na Mediteranu su međunarodne vode i e, u tom kontekstu e, naši susjedi imaju važnu ulogu. Što ćete vi e, učiniti kako biste promovirali održivi ribolov na sredozemlju kod trećih zemalja? Znam da ste govorili o sporazumu koji će se potpisati, ali mi se čini da je važno što o tome imaju za reći treće zemlje. David Coburn na jednu minutu, ali ne moraš govoriti o Brexitu. Hvala gospodine Kadek. Dobar dan povjereniče. Znam da ste ranije rekli da nećete odgovarati na pitanja o Brexitu i to u potpunosti razumijem i jasno mi je, ali članovi odbora ne žele govoriti ni o čemu drugome, pa mi je problem jasan. Međutim, u skladu sa dobrim upravljanjem e, ribarstvom e, u inozemstvu, e, zahvaljujući izvrsnom izvješću, hoće li to uključivati Škotsku u europskom gospodarskom prostoru i ili je to samo fantazija Sturgeon i SMP-a? Dobro, povjereniče, izvolite, sada možete odgovoriti na ovaj drugi krug pitanja. Hvala, Alen. Započet ću s Brexitom. Što se tiče Brexita, Ponavljam, činjenica što ne razgovaramo o Brexitu ne znači da nismo pripremljeni za Brexit. Zato, molim vas, budite sigurni, bez obzira na to što o tome sada ne razgovaramo, mi smo više nego spremni. Što se tiče e, sredozemlja i ribara sa sredozemlja, o kojem je govorila kolegica Aguilera i ostali, Sredozemno more bi moglo biti najbogatija regija zato što je, ja mislim, raznolikost i bogatstvo stokova veće nego igdje drugdje. Riba koju imamo, kvaliteta i raznolikost je neusporediva, ali ne uspijevamo iskoristiti puni potencijal. Mm, nažalost, moram biti otvoren. E, ne možete reći da kritiziram. Mislim, da, kritiziram, ali to je, a, to je, to je samo kritika. Ja dolazim sa sredozemlja i ne mogu prihvatiti činjenicu da primjerice govorimo o sabljarki na ikatu, a ja onda moram braniti sredozemlje zato što u ikatu svi upiru prstom i govore da se najmanje održivo ribarstvo e, na sabljarku Eh, provodi od strane država članica na Mediteranu. To je teško i eh, to otežava naše stajalište, ne samo unutar Europske unije, nego u međunarodnim forumima, kao što je ikad. Što se tiče Maroka, mi postižemo značajan napredak eh, s Marokom. Kada sam ja zagovarao sredozemnu strategiju, odnosno strategiju za sredozemno more, prve reakcije na koje sam naišao od strane država članica je bilo ne, ne, zaboravi, pravila se mogu voditi samo za države članice, a onda imamo sjevernoafričke zemlje koje se neće uopće držati pravila. Oprostite, imam dva komentara na to. Kad razgovaramo o poteškoćama povezanim s našim stokovima u Sredozemnom moru, ne govorimo samo o zajedničkim stokovima, odnosno stokovima koje dijelimo sa sjevernoafričkim zemljama, nego govorimo i o stokovima koje iskorištavaju samo naše države članice. Jadransko more je recimo dobar primjer kad govorimo o e, sardinama i e, inčunima na Jadranskom moru, ne možemo za to kriviti afričke zemlje jer se radi samo o Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj. I ja ne kažem da je lakše govoriti sa trećim zemljama nego državama članicama, ali ponekad to je stvarno istina. S Marokom nalazim da zaista imam izvrsnu suradnju, oni E, obavljaju svoj dio posla i ne znam znate li, ali u Maroku je došlo do e, velikog e, problema kada je policija poduzela nešto u odnosu na prodaju sabljarke u jednoj trgovini koja je prodavala sabljarke i koje su došle izvana a a Maroko dakle je nastavio podržavati politiku za sabljarku u okviru ikata. A kada smo mi pozvali sve države sredozemlja i počeli smo e, prvo sa državama članicama sa procesom iz Katanije, onda smo pozvali i ostale e, sredozemne zemlje u Briseli, svi su sudjelovali. Zatim što se tiče obveze iskrcavanja, mislim da da, naravno, e, ostalo nam je još puno toga za učiniti, e, ali svejedno mislim da imamo čitav niz alata koje još uvijek nismo počeli koristiti. I moj stav je trebamo koristiti sve alate koje su nam na raspolaganju, to je nešto što s moramo početi a onda tek možemo reći da nam ne uspijeva. Ali kako možemo reći da nam ne uspijeva kada nismo ni počeli koristiti alate koji su nam na raspolaganju u okviru ZRP-a? Zahvaljujem kolegici Rodust koja je rekla da je sigurna da će se glasovanje o Sjevernom moru održati u lipnju. I jasno mi je da je to politički osjetljivo pitanje u odnosu na Brexit. Isto tako vam moram reći da u odnosu na vanjsku dimenziju mi zaista radimo mnogo, ali komunikacija je važna. U svijetu politike postoje oni koji misle, oni koji djeluju i oni koji komuniciraju. Mi puno mislimo i puno odlučujemo, znači puno radimo, ali mislim da nam fali komunikacija, da ne komuniciramo dovoljno i u tome se bez daljnjega s vama slažem. Zatim što se tiče Što se tiče e, ribolova s električnim e, impulsima, to je čitava saga bila koja je trajala koja traje već e, skoro 20 godina i od 2015. i 16. je počelo istraživanje, projekt istraživanja. Kasnije je došlo do tehničkih mišljenja koja su ustanovila da bi ribolov uz pomoć električnog impulsa mogao imati manji učinak na okoliš, ali to ovisi naravno o tome na koji se način ta tehnologija koristi. 2014. i to su najnovije vijesti, eh, vlada Vlade, eh, sektori ribarstva, eh, udruge i znanstvenici su pokrenuli eh, veliki projekt sa više od 84 koće i mi ćemo uskoro dobiti rezultate tog pilot projekta i ako rezultati budu pozitivni, onda ćemo sve to razmotriti. Što se tiče malih poljoprivrednih gospodarstava u odnosu na ribarstvu, slažem se s onim što ste rekli, zato što doprinos e, ribarstvenog sektora prehrani je vrlo važan, ali je vrlo podcijenjen. I ja uvijek e, spominjem one primjere kada sam posjetio Expo u Milanu i u svakom paviljonu pokazana je, pokazan je samo doprinos poljoprivrede kad se radilo o tome ko, tko hrani planet. A doprinos ribarstva u prehranjivanju planeta je u potpunosti bio zanemaren. Samo, dakle, poljoprivreda. I kao što je rekla kolegica Rodust, moramo iskomunicirati taj doprinos eh, koji eh, prehrani daje naš sektor. Marija, eh, jasno, slažem se s time da ne možemo diskriminicirati kad se radi o kvotama, ali moram sve podsjetiti da je raspodjela ribarskih mogućnosti, ribolovnih mogućnosti unutar država članica, da to nije e, nadležnost parlamenta niti komisije, to se e, nalazi u nadležnosti država članica i to je njihova odgovornost i da mi e, ih pozivamo kao što je to parlament učinio, da kada budu raspodjeljivale e, ribolovne mogućnosti da moraju povesti računa o sociogospodarskim, ali i okolišnim faktorima. Zatim što se tiče zagađenja, to je jedna od velikih pošasti ovog stoljeća koja sve više raste i mi nismo u stanju nositi se s time i zato smo e, spomenuli u našem akcijskom planu za kružno gospodarstvo upravo zagađenje zato što znamo da e, je 80% otpada u morima je plastika i to je otpad koji dolazi sa zemlje, sa kopna najbolji način da se s time borimo je da e, ga eliminiramo i mi ćemo u okviru paketa za kružno gospodarstvo e, donijeti strategiju za plastiku i e, otpad od plastike ćemo najbolje izbjeći tako što ćemo ga u potpunosti izbjegavati i samo reciklirati plastiku Sada bih zahvalio Marku na izvrsnom izvješću o socioekonomskoj situaciji u ribolovnoj industriji na Mediteranu. E, odlično ste naglasili e, malo ribarstvo i njegovu važnost, e, situaciju s trećim zemljama, zatim ribolovne mogućnosti i tako dalje. Moram reći da većina tih e, pitanja je nešto što se nadam da će biti obrađeno na ministarskoj konferenciji na Malti i da će to sve biti uključeno u e, deklaraciju sa sredozemlja. Veronika je govorila o drugim faktorima. Da, nažalost, pritisak e, na naše stokove ne dolazi samo od ribarstva. Nažalost, postoje stokovi koje mi iskorištavamo na održiv način, ali drugi čimbenici imaju negativni učinak. Čimbenici kao što su zagađenje, acidifikacija, odnosno kiselost e, mora, klimatske promjene i e, tako dalje. I mislim da ćemo o svim tim čimbenicima morati više, e, morati u bliskoj budućnosti više razgovarati u kontekstu pristupa ekosustava. Međutim, to nije nešto što ćemo moći mm, početi činiti sutra ili preksutra, ali na kraju ćemo zaista morati početi voditi više računa upravo o tim čimbenicima. Što se tiče sredozemnog mora i međunarodnih voda, da puno je Mediterana pokriveno međunarodnim vodama i brojne zemlje čak ni ne proglažavaju svoje isključive gospodarske pojaseve. E, Malti primjerice to nema smisla zato što bi e, završili na Siciliji, Italijani bi završili u našim vodama i tako e, dalje. Dakle, to je taj specifikum Mediterana koji je nešto s čime moramo živjeti. Evo, nadam se da sam eh, uspio odgovoriti na većinu vaših pitanja. Ako mislite da nisam, evo, slobodno mi pišite i ja ću vam eh, odgovoriti. Hvala, mislim da ste odgovorili na većinu pitanja koja su vam postavljena. Ako netko želi postaviti dodatno pitanje, možete se e, direktno obratiti povjereniku. U svakom slučaju hvala vam što ste došli na ovu razminu gledišta, bilo je zaista interesantno i moram vam reći da ste uvijek dobro došli na odbor ribarstva. Hvala, hvala kolege.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 Allez, allez, hop. Donc nous allons passer au point 15 de notre ordre. Prelazimo na točku 15. Radi se o razmjeni gledišta s komisijom o lovu na snježnu rakovicu oko otočja Svalbard. Nakon sastanka koordinatora 28. veljače e, donešene su preporuke i sada ćemo u skladu s time održati ovu razmjenu gledišta. Sada ću dati e, predstavniku komisije riječ da nam predstavi problem. E, gospođa Ellen Clark mijenja Bernarda Frica. Izvolite nam, nas izvijestiti o trenutnoj situaciji. Hvala zadovoljstvo mi je preuzeti poziciju direktora za ribarstvo za Baltik i preko i, udaljene regije moram s vama podijeliti činjenicu da mi je danas prvi dan da obnašam u funkciju pa će mi možda trebati pomoć kolega da odgovorim na neka od vaših pitanja. E, Znate da je, neću vas sada uvoditi u početak priče, znate da je e, oko otočja Svalbarda e, zapljenjen latvijski brod u siječnju 2017. godine. Norveške vlasti su rekle da taj brod nije imao pravo loviti snježnu rakovicu na tom području oko otoče Svalbard. Kao što znate, pozicija, odnosno stajalište komisije uvijek je bila jako jasna. To je da države članice imaju pravo na ribolov oko otoča Svalbard i da nema osnove za eh, diskriminaciju između norveških plovila i plovila zemalja potpisnica ugovora iz Pariza iz 1920. godine. Europska komisija je isto tako svjesna činjenice e, da je e, taj ribolov e, u regiji Svalbard od velike važnosti i zato smo od početka branili interese naših plovila. Znate da u kontekstu odluke koja je donesena krajem 2016. u pogledu ribolovnih mogućnosti, mi smo donijeli kvotu i određeni broj plovila Europske unije koji smiju ploviti, odnosno e, loviti u tom području i mi smo o tome obavijestili norveške vlasti. Nažalost, e, u siječnju e, norveške vlasti su Europskoj komisiji javile da neće tolerirati e, takav ribolov i mi smo istog časa obavijestili e, države članice kojih se to tiče e, o tom razvoju događaja. Dakle, zapljenjen je taj brod senator u siječnju. Nakon toga smo mi istog časa stupili u komunikaciju sa nadležnim vlastima u Norveškoj na tehničkoj i na političkoj razini. Kao što znate e, da se povjerenik i naš e, generalni direktor sastali su se sa e, norveškim vlastima i od siječnja se vode pregovori između norveških vlasti i država članica kojih se to, taj ribolov tiče koje su perspektive za budućnost? Jasno je da na pravnom planu slažemo se da se ne slažemo sa Norveškom. Dakle, imamo različito tumačenje ugovora iz Pariza i različito tumačenje trenutne pravne situacije. Kao što vjerojatno razumijete, ovo pravno tumačenje e, nadilazi situaciju samo snježne rakovice. dok snježna rakovica je potreb, posebno osjetljivo pitanje i e, čini nam se da nećemo e, uskoro doći do sporazuma, odnosno konsenzusa o tumačenju ugovora iz Pariza, nego nam je potrebno pragmatično rješenje kako bismo mogli nastaviti s ribolovom u tom području i kako bismo ostali na kraj diskriminacije između norveških eh, plovila i plovila država članica dobra vijest je da postoji e, volja i na jednoj i drugoj strani da nađemo pragmatično rješenje i e, aktivno smo uključeni u pregovore i sa državama članicama i sa Norveškoj kako bismo iznašli rješenje, a u ovom trenutku je to sve što vam mogu reći o recentnim e, događanjima. Hvala gospođo Clark, sada ću dati riječ kolegama. Jaroslav Valeza je prvi koji će govoriti, koji je specijalist za Svalbard u našem odboru. Hvala predsjedniče, da izgleda da svaki put kad govorim u ovoj sali govorim o Snježnoj Rakovici, ali pitanje je vrlo ozbiljno. Prije nego što se započnem, htio bih pozdraviti gospođu Clark Želim vam sve najbolje u vašem poslu, koji neće biti jednostavan. E, sada zagovorimo o Snježnoj Rakovicu, nakon toga ćemo govoriti o zapadno-baltičkom bakalaru, tako da će situacija biti složena. Započnimo sada sa Snježnom Rakovicom. E, Kakva je situacija danas? Situacija je sljedeća. E, Europska unija je imala brod koji je provodio nezakoniti ribolov u Notiću Svalbard i unutač eh, europskoj odluci njihovo ribolov je zaustavljen sa strane Norveške. Latvijski eh, članovi posade su uhićeni nakon što su došli u područje otoča Svalbard i eh, njihove su plovila morali ostati mjesecima u Luci. Istovremeno 2017. godine, za tu godinu Norveška je povećala broj ribolovnih dozvola u području Svalbard. Iznimno za 15 norveških plovila, a norveška plovila i dalje love snježnu rakovicu u e, zaštićenom području otoča Svalbord. postoje različito tumačenja o zakona vezano uz to, propisa, ali e, agresivno se brani otoče Svalbord e, i Norveška i dalje lovi tamo, osjećno Rakovicu Europska unija ne. Norveška je dala svoje stajalište vezano uz ovaj ulov. Ako situacija bude se nastavila ovako, onda e, će se dogoditi ono što ste vi sami e, spomenuli, a mi znamo da je došlo do ulaganja u flotu, ali u infrastrukturu za obradu ribe i E, sve one tvrtke koje su uložile u to će bankrotirati. Zbog toga trebamo e, hitnu financijsku pomoć za tu flotu. To je već spomenuto mnogo puta i danas je to spomenuo povjerenik, ali do toga nikad nije došlo. To je nešto što bismo trebali uzeti u obzir što prije. Kako bismo izbjegli ovaj bankrot, e, europska flota treba početi odmah sa ulovom snježne rakovice, a ulov bi se trebao um, omogućiti zahvaljujući možda nekakvom ad hoc ugovoru sa uh, Norveškom. Ovaj slučaj je potpuno nov. Vi znate da je to invazivna vrsta. Nitko nema povijesno pravo na isključivu eksploataciju ove vrste i zato um, treba apelirati na predsjednika za Norvešku zato što ne mogu e, imati ekskluzivno pravo iskorištavanja mora oko svalbord. Mi moramo to jasno naznačiti i osigurati da oni to neće e, koristiti kao država koja želi uspostaviti povijesno pravo za ulov sježne rakovice u tom području. Zabrinut sam zato što Europska komisija nije poduzela jako djelovanje i zbog toga je se ta situacija nastavila. I zbog toga je došlo do velike štete za industriju ulova rakova u Europi a to pokazuje koliko Europska unija slaba u odnosu na Norvešku. E, ugrožena je budućnost Europske unije, njezinih država članica, a i prava e, članova ne samo u sektoru ribarstva, jer kao što znate Pariški ugovor govori o jednakom pristupu e, prirodnim resursima, ne samo u ribarstvu. Dakle, to je veliki biznis, jasno mi je zašto to Norveška čini, ali ne bismo im dozvoliti da nastave na tom putu. Koje je stajalište Europskog parlamenta prošlog tjedna? U Strasburu smo usvojili rezoluciju o integriranim europskim politikama za Arktik. 483 članova zastupnika glasovala je za to izvješće u kojem se traži da se prizna činjenica da Norveška mora biti u skladu sa međunarodnim sporazumima i da ih mora poštivati što se tiče ovog područja. Dakle, imam tri pitanja. Norveška ima svoje stalište, ima određenu dozu agresivnosti. Hoće li to eh, natjerati europsku industriju na bankrot unatoč eh, pravima eh, za ulov koje je zajamčilo Europsko vijeće i koje je osigurala Europska komisija. Drugo pitanje je kako će Europska komisija osigurati efikasnu provedbu zakonitog prava država članica i svih država potpisnica e, sporazuma iz Svalborda i da se e, poštuju odluke vezane u snježnu rakovicu i ulovu tim vodama. I treće pitanje, koji su koraci kojima ćemo osigurati da se ponovno e, nastavi sa lovom na snježnu rakovicu a mislim na flotu Europske unije. Jer ne smijemo zaboraviti to da ti ribari i ta plovila su imali legalno izdane ribolovne dozvole. I sada je Norveška uhitila članove posade koji su navodno ilegalno lovili e, tamo ribu, odnosno snježnu rakovicu. A ako ne započnu odmah sa ribolovnom aktivnošću, oni će bankrotirati, a Europska komisija ne može, e, ako im ne može osigurati tu mogućnost, onda će, ih, će im morati pružati nekakvu financijsku naknadu. Hvala, Linea Engström. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem gospođo Clark. Dobrodošla u vašoj novoj funkciji dužno poštovanje prema gospodinu Valenciju, gospodinu mislim da moramo pomaknuti fokus ove naše rasprave i da bismo sada se trebali usredotočiti na ono što je stvarno važno. Vi ste, gospodine Valenca, rekli da je prošlog tjedna izglasan ovo izvješće u sklopu rasprave o Artiku. Ovo izvješće je bilo jasno o važnosti da se zaštiti ovo, um, ovaj okoliš koji je jako osjetljiv uh, pozvalo se na održivo upravljanje ovom regijom. Uh, Svalbard jedan dio Arktika i mislim da bi sada bilo mnogo razumnije imati dobar režim održavanja nego raspravljati o tome tko bi trebao imati pristup tom području. Ja želim podcrtati ono što je već rečeno u ovom odboru, ali i na plenarnoj sjednici prošloga tjedna. Pozvano je na uspostavu zaštićenog morskog područja u međunarodnim vodama na Arktiku i zaštićeno morsko područje u kojem će biti zabranjeno bilo kakvo ekstrativno djelovanje, a tu uključujemo i ribe trebamo imati znanstvenu procjenu prije e, ponovnog ribarenja i moramo to informacije prenijeti organizacijama za održiv e, ribolov. Također e, pozivamo na zabranu ribarenja povlačnim mrežama u ovom području. Hvala. Hvala, dragi kolege. Ono što ja želim reći je da Eh, lov na snježne rakovice u Svaboldu je eh, očiti primjer diskriminacije, zato što samo norveška plovila ima autorizaciju eh, da tamo love, što ugrožava brojne brodice Europske unije. Već smo rekli da bi naše brode trebale trebali biti zaštićene ugovorom iz Pariza iz 1920. godine kojim daje pristup resursima e, oko Svalbardskog očaja i zato pozivam Europsku uniju da učini sve što može da prisili norveške vlasti da poštuju ovaj sporazum. A sada možda e, moram reći nešto u jednom šaljivijem tom, tonu. Norveška nikoga ne, ne, ne. Norveška nikoga ne poštuje. Dakle, oni su uhitili senatora, a nisu mu e, maknuli parlamentarni imunitet. Molim vas, malo se nasmijte moje šali, brod se zove senator. Berner, e, Berner se javio za riječ. Ja, e, herzlichen Dank auch an die neue Direktorin. Hvala. Zahvaljujem novoj voditeljici koja nas je obavijestila o tijeku pregovora s Norveškom. Moje se pitanje tiče sporazuma iz Pariza. Ove su propisi obvezujući za sve države članice, a stabilnost koja je postignuta u pregovorima znači da kontrole ribarstva imaju određeni utjecaj i ulogu. Zanima me u Međunarodnom znanstvenom odboru za snježnu rakovicu i što se tiče ribolovnog područja Špitsbergen, koje su razine mortaliteta, koje su kvote, koja je količina ulova koja je dopuštena. Trenutno Norveška ima monopol. Tko kontrolira Norvežane danas? Kad e, imamo više država koje su uključene u neki proces, imamo određenu ravnotežu, jedni kontroliraju druge, ne dolazi do prekomjernog ulova i ponašanje svih sudionika je razumno, ali u ovom slučaju tko vrši kontrolu? To je moje pitanje jer to smo čuli i od kolegice Engstrom. čuli smo da se radi o osjetljivom području. Dakle, trebamo biti vrlo oprezni. To je jasno, ali Međunarodni znanstveni odbor je dozvolio ovakvu vrstu ribolova. Hvala ti, Werner. Gospodine Ok. Hvala, predsjedniče. Nakon onoga što je rekao gospodin Valensa, u kontekstu trenutnih pregovora između Europske komisije i Norveške o snježnoj rakovici htio bih e, reći da podržavam pristup e, koji je odabrala Europska komisija. U, po mom sudu, jako je važno da nastavimo e, razgovarati sa norveškim partnerima i da potražimo diplomatsko rješenje koje će biti u korist europske flote, ali i norveške. Svjesni smo raznih e, tumačenja sporazuma sa strane država potpisnica. Ipak Razlike u tumačenju ne bi trebale zaustaviti napore Europske komisije da se pregovori zaključe i da se dođe do konačnog sporazuma e, koji se, nadam se, e, koji će omogućiti e, daljnji lov snježne rakovice u Barencovom moru, a tu su uključeni i poljske brodice, kao što je predviđeno u trenutnoj uredbi o kvotama iz 2017. godine. Hvala. Hvala najljepša. Sada ću ponovno dati riječ eh, gospođi Clark, ako ima dodatnih pojašnjenja, ali evo, danas ćemo joj oprostiti ako to ne bude slučaj. Hvala, gospodine predsjedatelju. I želim ponoviti da se komisija u potpunosti slaže sa članovima ovog odbora kad kažu da je situacija potpuno neprihvatljiva. Osim toga, međutim, moram naglasiti da činjenica da europske brodice imaju autorizaciju za ribolov, to ne predstavlja jamstvo Dakle, ne radi se o jamstvu. Kvote nisu jamstva i to ne znači da sad komisija u ovom trenutku ne poštuje jamstvo. I zato komisija ne treba biti e, predmet kritika za nešto što čine norveške vlasti. Mi ne smijemo u ovom trenutku biti na optuženičkoj klupi, nego činimo sve što je u našoj moći da bismo e, iznašli rješenje. U tom pokušaju da nađemo rješenje mi se oslanjamo na diplomatski pristup i mislimo da ne bi bilo primjereno, u skladu naravno sa širim kontekstom, da zauzmemo neki legalistički ili pristup ili pristup koji bi koristio silu. Zato mislimo da na temelju diplomatskog pristupa imamo dobre šanse da uspijemo. Isto tako u ovom trenutku razmatramo sve mogućnosti kako bismo pružili financijsku potporu ribarskim e, poduzećima koja su pogađena ovime premda Europska komisija ne predviđa nikakav mehanizam direktne kompenzacije za plovila, eh, a pogotovo niti za plovilo koje je u ovom času zadržano u Norveškoj. A sada ću možda dati eh, kolegi studiju eh, riječ da on odgovori na neka konkretnija pitanja. Hvala. Htio sam govoriti o nekim pitanjima koji su vezani uz monopol Norveške u ovom području. Do koje mjere je to moguće i je li to pokriveno rezolucijom o Artiku o kojoj se glasovalo prošli tjedan. Ovo je zaštićeno morsko područje. Otočje Svalbard ne obuhvaća međunarodne vode. Otočje Svalbard je spomenute u Pariškom sporazumu, to nisu međunarodne vode, nego se radi o vodama gdje postoji suverenitet Norveške. Norveška može naravno donijeti neke zakone vezano uz te vode, a ima monopol. Međutim, treba poštivati posebne uvjete nediskriminacije koje su predviđene s Pariškim sporazumom to nije pitanje međunarodne organizacije koja treba intervenirati, nego Norveška mora intervenirati. Što se tiče rezolucije parlamenta prošloga tjedna, Tu se govorilo o zaštićenom morskom području i o međunarodnom sustavu upravljanja to se odnosi samo na sjeverni pol i na središnji Arktik. Ne tiče se e, mora oko otočja Svalbard koje, ponavljam, su jurisdikcija Norveške. Hvala. Dragi kolege, mislim da smo održali dosta široku raspravu. Hvala komisiji što je odgovorila na naša pitanja. A sada, ako se slažete, preći ćemo na 16. točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta s komisijom o zapadnom baltičkom e, bakalaru. Da ću riječ Jaroslavu Valezi koji je izvjestitelj za ovo pitanje. Odmah Krećem na stvar koja je najveći problem u ovom momentu, a to je problem e, lova plosnatica u zapadnom e, Baltiku za vrijeme lovostaja. Tokom našeg rada na Baltičkom planu jedna, jedan veliki problem koji nas je doveo do toga da uspostavimo raspone za najveće države pris prinos upravo bilo one vrste koje ograničavaju ribolov. I to je onda izmijenjeno od strane vijeća to je bio glavni razlog zašto su donesene odluke na Vijeću za ribarstvo u listopadu 2016 gdje se omogućilo da se plosnatice love kao prilov e, u ribolovu na bakalar u zapadnom Baltiku. Plan e, zabranjuje lov na bakalaru u zapadnom Baltiku u veljači i ožujku 2017 a brodice do 15 metara su dobile izuzeće kako bi mogle loviti plosnatice. Te, e, te, brodice mogu e, loviti na području gdje dubina mora je manja od 20 metara, no fleksibilnost plana se zloporabljuje i ribari iz nekih zemalja članica nastavljaju lov e, u ovoj regiji, unatoč tome što je došlo do privremenog lovostaja zbog ekstremnih, e, ekstremnog stanja stokova. Dakle, za vrijeme e, lovostaja u vrijeme dok se e, mrijesti, bakalar zaista potkopava uopće cijelu svrhu sezonskih lovostaja. Situacija je tako da komisija ovdje zaista treba djelovati i trebala bi koristiti zaštitne mehanizme kako bi se spriječio ulov e, zapadnog bakalara za vrijeme mriješćenja i kako bi se spriječilo propadanje tog stoka. To je veoma važno pitanje, imamo plan, mjere koje su predviđeni, tako da moje pitanje je ove. Koji su planovi komisije da se poboljša situacija? Imate li ikakvih rješenja koje bi mogle postići to da se to više ne ponavlja i mislite li da bi se moglo uvesti hitne mjere za puni lovostaj ako stok zapadnog bakalara opadne bitno? To je zaista jedna ozbiljna situacija jer se plan sada zloupotrebljava i vrijeme je da vi reagirate, tako da ću vas zamoliti da odgovorite na ova pitanja. Hvala. Linea? Yes. Da, e, hvala. Evo, kao prvo nekoliko općenitih komentara. E, što se tiče kvota za zapadno-baltički bakalar u listopadu, kada je vijeće donijelo odluku o takovima i kvotama za Baltik, niti komisija, niti vijeće nisu dali nikakvo objašnjenje kako je došlo do izračuna e, ukupnog dopuštenog ulova, odnosno taka. To je bio uvjet e, koji je trebao biti napravljen za ovaj plan, ali to su potpuno ignorirali. Jako dugo već čekamo te informacije i jučer ujutro mislim da sam dobila pismo od e, komisije vezano za to, tako da nisam imala e, vremena procijeniti njihov odgovor, tako da ne mogu ništa reći o tome. No uvjet da se daju te informacije i dalje postoji, treba ga poštivati. Također je jasno da rekreacijski ribolov kao i kod nekih drugih stokova, tu se lovi dosta zapadno-baltičkog bakalara, ali u raspravi o baltičkom planu niko nije uopće pokrenuo to pitanje. Niti komisija, niti vijeće nam nisu ukazali na to. Dakle, rekreacioni ribolov i izgleda e, da je jedan od razloga zašto je tak tako visok. I mislim da je to zaista veliko e, upozorenje za sve one koji rade na drugim planovima, uključujući i Sjevernomorski plan, gospodine, gospođa Rodost je ta i evo sada gospodin Valesa pita za dopuštenje za brodove koji su manji od 15 metara koji smiju loviti za vrijeme lovosta. To je neodgovorno, dakle za vrijeme mriještenja i radi se o stoku koji je velikim pritiskom i u ovakvim okolnostima zaista bi bilo razumno da se poštivaju one mjere očuvanja koje su i zaštite koje su već dogovorene. Pitam se zašto komisija nije reagirala kada je vijeće pokrenulo tu proceduru. Možemo li dobiti neko objašnjenje? Na institucionalnom razini se također slažemo da tehničke mjere kao što su loviste treba rješavati ne u uredbi vijeća nego delegiranim aktima. Moje pitanje se odnosi također i na e, kvote i takove za Baltik e, što se tiče e, Haringe u Riškom zaljevu. ICES je rekao da je zapravo to što je to što je rekao ICES se smatralo važnim od najnovijih znanstvenih mišljenja koje smo dobili od zemalja članica. To nisu ocijenili kolege niti je to bilo objavljeno znanstvenim časopisima, a sada e, se zapravo e, upravo zasnivaju takovi na tim znanstvenim mišljenjima. Može li nam komisija objasniti kako se donosite odluke u skladu sa najboljim e, postojećim znanstvenim mišljenjima, zato što je to jedan od uvjeta, jedan od ciljeva. Hvala Linea, gospodine Ok. Thank Hvala gospodine predsjedavajući. Poljski ribari e, su jako zabrinuti zbog situacije sa zapadno-baltičkim bakalarom i ribarskim aktivnostima koje se tamo provode od strane Danske i Njemačke kada love zapravo ribe plasnatice za vrijeme mriještenja bakalara u zapadnom Baltiku. Molim komisiju da malo se detaljnije pozabavi e, tim lovom na plasnatice koji e, generira značajan e, prilov e, zapadno-baltičkog bakalara. To je posebno važno zato što do tog lova dolazi koristeći brodice koje su dulje od 12 metara. A na zapadnom Baltiku imamo lovostaj za bakalar od 1. veljače do 31. ožujka sve e, ribarske aktivnosti za vrijeme plovosta bi smjele biti e, dopuštene samo za brodice do 12 metara koje imaju MS ili bi trebalo biti zabranjeno. Hvala. Gospodin Kun. Hvala. Ovo je nešto što direktno utječe na ribare e, u Zapadnom Balkanu i Šleske Holštena. Radi se o regiji 22 do 24. Dakle, to su dijelovi Zapadnog Baltika imamo pravila, e, imamo kvote za ovu godinu, 56% je već izlovljeno, dakle preko pola prošlogodišnje kvote se može izloviti u ove, godine, znači samo pola. Znanstvenici su sugerirali da 88% bi se moglo izloviti, ali budući da smo uzeli u obzir socio ekonomske aktivnosti odlučili smo se za brojku od 56 i također smo proglasili lovostaj, e, produljili smo ga za dva tjedna od 1. veljače od do 31. ožujka. Dakle, to je lovostaj. No, e, znamo da se bakalar mrijesti na dnu dakle 20 metara ispod e, površine more zato što su razni instituti to potvrdili. To znači da ribarski brodovi manji od 12 metara koje također imaju VMS, naravno morat će to imati i naravno to treba biti prijavljeno na odgovarajući način i nadzirano E, na području malog ribarstva, znači to znači da oni mogu i dalje loviti ribe. Što se tiče rekreacionog ribolova, to je također uzeto u obzir. Dakle, radi se o brancinu, e, pratili ste to, e, radilo se o francuskim ribarima i jasno je da se pravila, stroga pravila o lovu na bakalar se također primjenjuju na rekreacijski ribolov. Dakle, smanjeno je to sa pet e, na tri dnevno. E, pravila su vrlo jasna. No, situacija je bila dosta teška, dakle kad se radi o e, različitim vrstama plosnatica koje ograničavaju ulov bakalara zato što se koriste pritom iste mreže kao i za bakalar. Imamo isti broj oka, dakle radi se o pasivnom ribarskom alatu i upravo to komplicira situaciju. I e, njemačke vlasti, e, jer su dobile potvrdu od toga e, od znanstvenika, su se odlučile što se tiče tih vrsta koje ograničavaju ribolov, da za vrijeme mriještenja bi to moglo dovesti do problema za bakalar, pa stoga je ministarstvo e, uvelo zabranu. To je trenutna situacija što se tiče bakalara na zapadnom Baltiku i mi se držimo e, onih sporazuma koji su sklopljeni. Hvala gospođo Rodost. Hvala. Drago mi je da se mogu nadovezati na ovo što je rekao gospodin Kun. E, morala sam izaći iz prostorije, nažalost, tako da sam, nisam čula cijelu prezentaciju, no gospodin Kun je zaista rekao sve ono što je važno. Kad sam e, saznala da njemački ribolovu na zapadnom Baltiku da se smanjuje sa 3500 e, na 917 kg, znači preko 30%. Nama je bilo posve jasno da će ribarstvo izumriti zbog toga. To nema veze sa Poljacima, zato što oni ne love u toj našoj regiji. Znači njih to ne treba uopće brinuti. Nas brine Mecklenburg, Šleska, Holštajn i jedan dio danskog područja. Na tri okrugla stola smo se dogovorili da ne možemo dopustiti da njemačka industrija lova na bakalar bude uništena zato što oni samo love e, bakalar. Rekli smo da, možemo prihvatiti tih 56%, ali želimo da imamo e, lovostaj od dva mjeseca e, kad se riba mrijesti, to se ne smije, pritom se ribe ne smiju ometati ali sada čujem da postoje područje gdje brodovi i kraći od 15 e, metara mogu loviti, i, ali ICES i e, Tunen institut su nam objašnjavali da se bakalar ne mrijesti u plitkim vodama, nego u vodama od 18, 19, 20 pa čak i 22 metara, no u dubokim vodama. Imamo neke dubine, neka duboka mjesta u Baltiku i naravno u Ožiku i travnju ne možete dopustiti ribolov, ali nemamo još e, predložene tehničke mjere zato što je došlo do problema, zato što e, oni koji love iverka zlatopjega upravo love to mrežama u plitkim vodama. I kao što je rekao gospodin Kun, mi smo odmah obavijestili ministarstvo nadležno za to. Ja sam razgovarala sa e, saveznom vladom i sa dvije regionalne vlade i odmah je to objavljeno u službenom glasniku da naravno lovna iverka zlatopjega ne može se vršiti u dubokim vodama. To sve i predstavlja veliku prijetnju za naše ribare i ja sam zaista netko ko prati ZRP, ali mislim da ne možemo e, potpuno zagušiti naš ribarski sektor. U mojoj regiji bi to bilo nezamislivo. Moja regija ne može postojati bez e, ribarstva. Zato što imamo i veliku turističku industriju. Zaista su nam potrebni ribari u našim lukama i oni love samo bakalar. Tako da mislim da smo zaista uspjeli sada postići to jedno kvalitetno rješenje. To možda nije baš rješenje koje sam ja htjela vidjeti, ali ipak mislim da postoji određeni tračak nade. U ponedjeljak sam se e, sastala sa predstavnicima instituta Tunen i oni su mi rekli da 2016 odnosno da smo za 2016. imali dobre razine, zato što 2015 je bila jako niska i znanstvenici u ovom momentu još nemaju odgovor. Postoji mogućnost da je došlo do nekakvog e, kemijskog incidenta u Danskoj e, koji je to uzrokovao. Neću više o tome sada govoriti, ali zapravo 2015. je bila razine su bile strašno niske, ali mjere su e, poduzete i imaju učinka. Hvala, sad e, ću riječ za Tijelen Clark e, za komisiju, izvolite. Um, I'm aware of the fact that you've had a lot of exchanges of view with my... Da, znam da ste već o tome razgovarali sa mojim kolegom gospodinom Fisom, mojim prethodnikom, vezano za vijeće za ribarstvo u listopadu i ovaj baltički plan i zaista ste se zalagali na ovom odboru da se taj plan osvoji. Naš zajednički cilj jeste da se svi držimo dogovora. Komisija je bila veoma zabrinuta kad je dobila informacije da i Njemačka i Danska su e, odobrile da se za vrijeme lovostaja ipak love plosnatice i ta E, žalosna odluka je potkopala naše zajedničke napore da e, postignemo da se zapadno-baltički bakalar vrati na održive razine što bi bilo u interesu kompletnog ribarskog sektora. Zato je komisija odmah na dva fronta počela djelovati kao prvo. Poslala je e, nenajavljene inspekcije u obje zemlje i moram reći da te inspekcije su utvrdile da je zaista došlo do dosta velikog prilova bakalara i također su tvrdili da kontrole zemalja čla, koje provode zemlje članice ne mogu osigurati da e, te brodice ne love u vodama dubljim od 20 metara što je bio jedan od uvjeta. Tako da ulov bakalara tokom veljače je bio znatan. Kao drugo, osim e, ovih nenajavljenih inspekcija, mi smo inzistirali i e, Njemačkoj i Danskoj da se odmah e, proglasi lovostaj, da to, taj ribolov prestane i to je bilo uspješno, ta naša intervencija i potvrdili, dobili smo potvrdu od zemalja članica da su oni uveli lovostaj, da su, dali, da su povukli one dozvole, zahvaljujemo tim zemljama članicama, znamo da to predstavlja žrtvu od strane tih ribara, no naravno dugoročno je to je također u njihovom interesu. Dakle, situacija je ovakva po ovom momentu e, moramo se pobrinuti da se takva situacija ne ponovi sljedeće godine. Osim svega ovoga, sada ću samo dati riječ e, gospodinu Ženiju Sas, da, koji će nam odgovoriti na neka konkretnija pitanja. Hvala, ja ću pokušati odgovoriti na nekoliko pitanja koja su postavljena ovdje danas. Kao prvo želim se fokusirati na pitanje koje se odnosi na kvote i kako su one izračunate od strane vijeća prošle godine. Dakle, sve informacije e, na kojima su zasnivali svoje odluke, svi podaci koje smo imali na raspolaganju, su nam dostavljene od strane znanstvenih e, instituta, ICES i e, STET, dakle to smo koristili. I kvota zapravo ima dva dijela. Jedan dio se odnosi na e, zapadno-baltički stok bakalara, i drugi na istočno-baltički stok bakalara, jer su znanstvenici nedavno ustanovili da je zapadno, područje zapadnog Baltika mjesto gdje se oba ta dva stoka miješaju, tako da kako bismo sačuvali e, ribarske prilike za e, ribare koji love na tim područjima, u kvote moramo uvrstiti oba stoka. koristili smo se načelima koje su iznesena u znanstvenim mišljenjima i e, omjeri su također zasnovani na onome što su nam rekli znanstvenici i mi smo naprosto na osnovu toga došli do tih e, zajedničkih razina kvota koje uključuju istočni i zapadni stok bakalara. Što se pak tiče rekreacijskog ribolova, veoma je važno tu ukazati da rekreacijski ulov mm, bakalara na zapadnom području, znači radi se samo o zapadno baltičkom e, stoku bakalara i rekao bih da je to jedna nova, jedan novi problem, relativno novi problem, zato što znanstvenici još uvijek e, procjenjuju učinak rekreacijskog ribolova i prikupljaju podatke od nacionalnih instituta i od zemalja članica koje su uključene u taj vid e, ribolova, a to su e, Njemačka, Danska i u određenoj mjeri Švedska. Dakle, podaci su još uvijek novi i trebamo ih još e, potvrditi, provjeriti. Još uvijek trebamo malo sve to preciznije utvrditi i upravo zato to nije korišteno tokom pregovora o Baltičkom planu za upravljanje Baltičkim vrstama. Što se pak tiče znanstvenih mišljenja i e, kvota za haringu iz Riškog zaljeva, za vrijeme e, rasprava na vijeću zemlje članice su iznijele argumente da kvote za e, stokove haringa u Riškom zaljevu bi trebale biti više, a to je zasnovano na znanstvenim mišljenjima ili dokazima su, do kojih su došli nacionalni instituti. Dakle, radi se o ljudima i znanstvenicima koji su sudjelovali u radnoj skupini ices e, vezano za e, status e, stokova u zapadnom Baltiku općenito i također za stokove haringa u Riškom zaljevu. Tako da u tom momentu se smatralo da znanstvena mišljenja i sve to što je zasnovano na izvješćima znanstvenim e, koje su napravile radne skupine ices smatralo se da je to dovoljno i da zaista dokazuje da postoje dovoljni dokazi da se odluka o kvotama e, zasnuje upravo na tome. Mislim da sam odgovorio na sva pitanja. Ne, evo, podsjetila me kolegica vezano za delegirane akte i lovostaj kao mjeru. U ovoj konkretnoj situaciji s kojom smo se suočili na vijeću u listopadu. Oprostite, o tome ćemo kasnije. E, znači, o delegiranim aktima ćemo kasnije. E. Aha, vi govorite o nekom drugom aktu? Aha, pitanje je postavljeno. Dobro, oprostite. Pokušao sam odgovoriti na pitanje koje se odnosi na ovu mjeru lovostaja i koja bi kao takva trebala biti u delegiranom aktu zbog ovog regionalnog pristupa, ako sam točno shvatio. Dakle, u listopadu smo imali situaciju gdje su zemlje članice na koje se to odnose su trebale se odlučiti o ogromnim smanjenjima kvota, a istovremeno u skladu sa e, odredbama Baltičkog plana za upravljanje su trebale također usvojiti neke dodatne regionalne mjere. Tako da je sada tu došlo do još jedne mjere koja je dogovorena, a to je privremeni lovostaj koji je trajao dva mjeseca i to se smatralo mjerom koja je zapravo funkcionalno povezana sa e, ribolovnim prilikama. Nakon usvajanja ove mjere utvrđeno je da kako bi se na u dovoljnoj mjeri zaštitilo zaštitili, jedinke e, bakalara u zapadno-baltičkom moru tokom mriještenja, da nije potrebno te mjere primjenjivati u moru koje pliče od 20 metara jer tamo se jedinke bakalara ne mrijeste. Tako da je bilo razumno da se to područje e, izuzme e, iz ovog lovostaja za vrijeme mriještenja riba i zato je vijeće, smatrajući da je to mjera koja je funkcionalno povezana sa e, ribarstvenim prilikama, da se dakle to izuzme iz ovog argumenta. Hvala. Hvala. Hvala komisiji što je odgovorila na pitanja. A sada možemo preći na 17. točku dnevnog reda. Radi se o e, predstavljanju e, delegiranih izvršnih akata od strane komisije. Dakle, ponovo ću dati riječ gospođi Ellen Clark. Izvolite. Merci, monsieur le président. Donc... Euh, Hvala. Dakle, radi se o dvije preporuke, odnosno dvije e, između ostalih preporuka koje su podnesene komisiji i e, glavni cilj e, nacrta tih preporuka je da se proširi e, zaštićena zona iz delegiranih akata 2016. godine na Baltiku i Sjevernom moru na druge dijelove zona iz Natura 2000. Dakle, predloženo je da se zabrani ribolov određenim alatima gdje postoji kontakt sa morskim dnom i tu su uključena tri e, područja Nature 2000 e, u danskom e, teritoriju na Baltičkom moru. Dakle, radi se o zabrani alata koji su u kontaktu sa sa, sa, po, sa morskim dnom, isto tako e, pelagijske povlačne mreže. Predložene mjere je u prosincu 2016. ocijenilo vijeće za tehnička i e, znanstvena e, pitanja i predloženo je da se ponovo preispita učinak ovih mjera nakon razdoblja od 18 mjeseci provedbe. Hvala. Imali komentara od strane kolega? Gospodin Rodust, izvolite. E, želim vas podsjetiti da do kraja travnja imamo za prvu i do... Dakle, da vas podsjetim, do, do 24. travnja imamo vremena za prigovore na prvu mjeru i do drugog svibnja za drugu. Mikrofon, molim vas. Ähm, äh, Hvala. Zahvaljujem komisiji ja sam htjela kao prvo reći što mi je žao što je pismo našeg odbora o delegiran aktu iz 2017. godine kroz 118 za tampon zone oko e, područja s grebenima e, je pismo na koje ministri e, nisu odgovorili. E, Prokušat ću to pronaći u, mojim bilješkama. Danska je odgovarala, Švedska ne. Na temelju članka 6. stavka jednog područje primjene obuhvaća također provjeru primjene mjera. Ali moram biti kritična i postaviti nekoliko pitanja komisiji. E, na zahtjev kolegice Linee i Imajući na umu jučerašnje saslušanje u upravljanju ribolovom u ovim područjima, moram uzeti u obzir ono što kaže STECF i kako se e, predlaže priprema delegiranih akata. Ali komisija je rekla da je STECF imao dokumente sa stotinu stranica i tu su prezentirani znanstveni podaci u velikoj količini koji međutim ne kažu ništa o tome kako bismo trebali dalje djelovati. Ove poruke na temelju delegiranog akata obuhvaćaju samo 14 stranica, a tekst je po mom sudu vrlo jasan što se tiče predlaganja prijedloga. Stekf eh, također govori o problemu provjerivosti ne samo delegiranog akta za Sjeverno more, nego i što se tiče e, danskih dijelova u Baltičkom moru. Za E, plovila koje vjore dansku zastavu, to je jako važno, pogotovo za e, one brodove koji su ispod 12 metara. Što ćemo učiniti ako imamo brod od 11 metara zarez 99? Neće li to biti problem za grebene, mada znamo da mreže ne smiju dirati morsko dno? tu u stvarnosti imamo mnogo brodova koji su kraći od 12 metara u delegiranim aktima um, ostala sam uh, zatečena ovim brisanjem uh, kontrola nad mjerama. Uh, to um, bi trebalo povezati sa mogućnošću provjeravanja primjene propisa u trenutku kontrole. Treba uzeti u obzir to što u smjernicama komisije o, e, u područjima Natura 2000 se e, odvraća od toga da se uzimaju mjere za područja sa manjom specifičnošću, bilo bi bolje obuhvatiti šira područja. Zar komisija ne smatra da su manja područja e, priklad koje su predložena za Dansku, nešto što se ne bi trebalo primijeniti. Osim toga, Stekf kaže vrlo jasno da koncentracija na e, grebenska staništa bi trebala biti važna za područja 22-23 u e, drugom prilogu. I to nije dovoljno za Sjeverno more. Trebalo bi proširiti ova područja i obuhvatiti i pješčana morska dna, lagune i neke vrste, morske vrste kao što su na primjer e, Komisija ne uzima u obzir to što bi se trebale poduzeti neke mjere kojom bi se osigurala pravna sigurnost za ribare. I prije e, samog djelovanja zar ne bi trebalo uzeti u obzir zajedničke preporuke država članica koje će sada češće moći predstavljati svoja gledišta. Zbog regionalizacije ovoga procesa, zar ne postoji opasnost da će se e, zaobići te preporuke? Postoje ekonomske mjere koje se primjenjuju od 2014. godine za Dansku i osmišljene su upravo zato. Nevladine organizacije su 2014. godine predstavile dokument zajedničko stajalište u kojem su e, zajednički kritizirale prijedloge stekfa. E, tu se radilo o staništima i o pješanim prudovima i o mjerama za ribolov. To je sve trebalo uzeti u obzir u odnosu na zaštićena područja Natura 2000. To su saznanja koje već imamo tri godine. U parlamentu mi svakako ne želimo zaustaviti ili usporiti ovaj proces, ali prije ili poslije moći ćemo samo djelovati i morat ćemo postaviti sva važna pitanja u vezi s ovim delegiranim aktima. I možda ćemo doći do toga da nećemo ih moći odobriti. Dobro, hvala. Sad ponovo dajem riječ gospođi Clark da nam da neka pojašnjenja. Ako mi dozvolite, gospodine predsjedatelju, da ću a, riječ gospođi Linku te da ona odgovori na ova pitanja jer je za to kompetentnije od mene. Hvala gospođo Clark, hvala predsjedniče. Pokušat ću kratko odgovoriti na sva pitanja. Znam da je jučer održano javno saslušanje i gospođa Roller je objasnila nekoliko stvari vezano uz ove delegirane akte, pogotovo što se tiče STCF-a i njegovih e, savjeta. STCF, njegova mreža, nudi savjete e, kojima daje neke prijedloge koji su uvijek izvan naših referentnih vrijednosti i što se tiče delegiranih akata. Nakon svega komisija mora uzeti u obzir najbolji mogući znanstveni savjet koji je dobila i donijeti odluku. Uzmimo u obzir e, opće prijedloge države članice. Oni ponekad imaju mnogo podataka, a ponekad imaju zapisnike sastanaka sa nevladim organizacijama, dionicima, sa udrugama ribara. A što se tiče ovog slučaja, ja sam pročitala prijedlog pažljivo i također sam pročitala savjet STCF-a, kontaktirala sam kolege i kolegice i koliko sam shvatila bilo je dovoljno imati mjere kontrole kako bi se zaštitila tampon zone. Znamo da su to osjetljiva područja, a sa našeg stajališta sasvim je dovoljno imati ovakve mjere onako kako su one napisane u delegiranom aktu. Osim toga, Zatražili smo od Danske kao države članice koja je pokrenula ovaj proces koje su dodatne kontrolne mjere koje će poduzeti kako bi se zaštitila ova područja. I oni su nam rekli da osiguravaju praćenje i kontrolu, da je to na dobroj razini i osim toga, rekli su da postoji stalno praćenje Danskog centra za stalno praćenje na temelju plana upravljanja. Što se tiče brodica ispod 12 metara, postoji sustav automatske identifikacije e, koji je zamjena za podatke VMS. Mi smo kao odgovor rekli da moramo, moraju osigurati da će se praćenje vršiti na prikladan način. Države članice imaju obvezu izvješćivanja unutar 18 mjeseci nakon stupanja na snagu e, pravnog akta o situaciji na terenu i moraju nam dati izvješće o procjeni i o provedbi mjera koje se primjenjuju. Na temelju podataka iz tih izvješća mi vršimo analize i ako vidimo da situacija nije pod kontrolom, mi se moramo obratiti državama članicama i otvoriti raspravu s njima. Što se tiče ovih pitanja, trenutno sam u stanju odgovoriti na ovakav način. Ako smatrate da je potreban podrobni komentar, e, molim vas da me obavijestite. Hvala. U svakom slučaju imamo do 24. travnja, odnosno 2. svibnja, vremena za podnijeti prigovore. Hvala komisiji na odgovorima. Time smo došli do kraja sastanka i u okviru 18. točke želim vam reći da su vam poslani i podijeljeni e, zaključci koordinatora, odnosno poruke koordinatora koje smo usvojili jučer ujutro. Budući da nije bilo komentara, mogu e, ih smatrati usvojenima. E, sljedeći sastanak održat će se u Briselu u ponedjeljak 24. travnja 2017. i u utorak od 9 do 12.30 odnosno u ponedjeljak od 15 do 18.30 i u utorak od 9 do 12.30. Gospođo Rodust. Hvala. podrazno sam htjela spomenuti jednu temu. Plaši me, ja mislim da je Gabriel Mato se slaže sa mnom, način na koji ovdje radimo. Ovdje ima jako malo zastupnika, jučer nas je bilo samo dvoje, danas nas je troje. Mislim da bismo trebali malo bolje razmisliti i shvatiti kako možemo drugačije oblikovati rad našeg odbora. Možda griješimo u nečemu jer mislim da pred javnim mjenjem e, postaje stvarno ružno i postaje sramota što nas je toliko malo. Nisam e, primijetila točno koliko nas je bilo prije na predsjedništvu, ali pogledajte naš red, ima nas premalo. To je stvarno sramotno i ja se ne želim e, ovako e, prikazivati u svjetlu javnosti. Draga kolegica, ako imate rješenja, molim vas ponudite mi ih, e, ja ću ih rado čuti. Gospodine Mato. Hvala predsjedniče. Ja sam htio reći da nas možda nije bilo toliko malo, ali klubovi moraju reagirati na ovu situaciju. Ja sam se e, požalio mom klubu. E, ipak moj klub je uvijek predstavljen ovdje, ali ako se klubovi ne bave ovim pitanjima, onda će predsjednik morati kao jučer popodne morati prekinuti rad kao u slučaju pitanja Moretanije jer nismo imali kvorum. U 5.20 e, i mi je rečeno da neće niko moći doći na sastanak u pet i i onda sam ja mora ostati, ali Ulrike se, ja se slažem s tobom, mi klubovi moramo nešto poduzeti jer inače jadan naš predsjednik, on neće moći ništa poduzeti. E, mi smo oni koji trebaju raditi savjesno. Joj, nažalost ne mogu e, ništa tu učiniti. U svaki, slažem se s vama, mi smo posljednji mohikanci. E, svaki put Gabriel, Ulrike, e, Lina, e, Werner, Jaroslav i ja. Gospodin Jok je danas ovdje s nama. Ali da, nismo previše brojni. Jučer na večer nije više nikoga bilo na odboru. Morao sam prije kraja zaključiti sastanak. Međutim, na sljedećem sastanku, kada nas bude malo više, ćemo ponovo naglasiti kolegama da moraju ostati prisutni do kraja sastanaka. Naravno, neki e, predmeti su interesantniji od drugih. Primijetili ste kad je jutros došao Carmen Uvela, bilo je puno ljudi. A kad smo počeli pričati o delegiranim e, aktima ili e, snježnim rakovicama, E, više nije bilo ljudi. Ali uvijek je to tako, nažalost, i nažalost to je tako. Dakle, sljedeći put na sastanku ćemo ponoviti da je to važno. A, e, gospođo Lindstrom, e, ne smijete govoriti nakon predsjednika, ali ipak vam ne mogu odbiti i dozvoliti vam da nešto kažete. U pitala sam se što se tiče Mauritanije i razmjenom gledišta e, koje smo trebali imati jučer. E, ja sam se radovala toj razmjeni. Možemo li to imati na sljedećem sastanku? Da, da, svakako to je točka koja je odgođena, nije otkazana, ali nadam se da će doći više ljudi, a nema smisla da pozivamo gospođu Ajalu Sender da dođe e, i govori pred dvoje ljudi, ali u svakom slučaju ćemo držati raspravu o Mauritaniji. E, poštovani kolege, hvala vam e, i e, zahvalite kolegama na koje ćete naići, što će sljedeći put i doći.